Ladies and gentlemen, please sit down, take your seat. Molim vas da zauzmete mjesta, da, možemo započeti odmah, jer je točno 18.30. U većini zemalja Europske unije je 18.30. Započinjemo sa javnim saslušanjem kandidata za povjerenika, gospodina Ettingera za digitalno gospodarstvo i društvo. On je trenutno potpredsjednik Europske komisije nadležan za energetiku. Dobrodošli gospodine povjereniče. I također želim poželjeti dobrodošlicu svima ovdje u ovoj dvorani, budući da imamo javno saslušanje, imamo mnogo novinara, predstavnika nevladenih organizacija, poduzeća, europskih institucija. Hvala svima što ste došli, jer ovo saslušanje je od velike važnosti i bilo je bitno da mnogi mogu pratiti uživo ova saslušanja. Želim vas obavijestiti također da se ova rasprava prenosi uživo na našoj web stranici Europskog parlamenta. Dakle, dobrodošli svi na naš prijenos putem interneta uživo. Nekoliko informacija na početku. Ovo je sastanak udruženih odbora za industriju, za istraživanje, za energetiku i drugi odbor je odbor za kulturu i obrazovanje. To je zajednički sastanak odbora, a naravno gospodin potpredsjednik Ettinger je dobro upoznat sa svakim od ovih odbora, ali naglasit ću da je mu je možda novi doživljaj susret sa odborom za kulturu. Također, u ovoj dvorani imamo predstavnike drugih odbora, IMKO, JURI i LIBE. To su takozvani pridruženi odbori. Dakle, pozdravljam članove odbora za kulturu i obrazovanje odbora ITRE, IMKO, JURI i LIBE. Možda su tu i kolege iz drugih odbora, zato jer je ovo saslušanje otvoreno za sve zastupnike Europskog parlamenta. U nadležnosti mog odbora je informacijsko društvo, komunikacijske mreže i usluge, i također znanstvene mreže i to su sve predmeti u nadležnosti gospodina povjerenika. Dozvolite mi da naglasim neke važne stavke za ova sljedeća tri sata saslušanja. Nakon saslušanja ćemo dobiti glavne odgovore, za pitanja iz oba odbora. Je li kandidat kvalificiran da bude član kolegija? Drugo, odgovor treba pružiti na pitanje je li ta osoba kvalificirana za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene ovim portfeljom. svi vi, zastupnici Europskog parlamenta, zaprimili ste četiri dokumenta prije ovoga sastanka, odnosno pismo gospodina Ettingera sa njegovom misijom, njegov životopis, njegovu izjavu o financijskom interesu zajedno sa ocjenom odbora Juri. Dakle, naši kolege iz odbora Juri su ocijenili njegovu izjavu o financijskim interesima i također ste dobili i napismeno odgovore na pitanja na svim jezicima Europskog parlamenta. To su odgovori na ukupno šest pitanja. Kako će se odvijati saslušanje? To je najvažniji dio ovih informacija. Uvodna izjava koja ne smije trajati dulje od 15 minuta koju će dati gospodin povjerenik. On će na kraju sastanka također imati još pet minuta na raspolaganju za završnu izjavu. Drugo, kao što je odlučila konferencija predsjednika nakon e, predstavljanja gospodina povjerenika imat ćemo vremena za 45 pitanja zastupnika. Što će to značiti? Imamo na raspolaganju tri sata. Dakle, svi mi smo odgovorni za pridržavanje zadanog vremena. Imaćete po jednu minutu vremena za postavljanje pitanja, ne dulje od toga. Morat ću vas posjetiti na to e, svaki puta, ali sada vas već u početku molim da ne postavljate pitanje dulje od minute, a gospodin povjerenik ima pravo odgovarati dvije minute. Također vas obavještavam sljedeće. Prvi krug pitanja će postaviti predstavnici političkih klubova, klubova zastupnika. Zatim, rasprava će se odvijati onako kao što je uobičajeno u plenarnoj vječnici. To je sukladno članku poslovnika 162. I posljednja napomena. Kada budete postavljali pitanje, morat ćete govoriti polako, zato jer naši prevoditelji moraju moći prevesti dotično pitanje vrlo precizno. Dakle, bolje je da govorite nešto polakše nego što biste inače, jer inače ćemo imati problema sa prijevodom. Evo, to su najvažnije informacije za početak. Dodatna rasprava će se odvijati sukladno ping-pong čelu, znači pitanje odgovora, ali mislim da je to svima jasno. Doista mi je drago što sjedimo ovdje do gospođe Silvije Kosta, koja je predsjednica odbora za kulturu i obrazovanje. Mi smo supredsjedatelji ovim saslušanjem, no zamolit ću Silviju sada da iznese neke uvodne napomene. Hvala, gospodine Vuzek. Ja ću govoriti talijanski, tako da i potvrdimo našu jezičnu raznolikost. I ja želim poželjeti dobrodošlicu gospodinu etingeru, kandidatu za povjerenika za digitalno tržište. Kao što znate, gospodine povjereniče, Odbor za kulturu i obrazovanje je nadležan i za pitanje audiovizualne politike za medije i za odgojno-obrazovne aspekte informacijskog društva, što je značajan dio vašeg portfelja. Nas zanima iz vaših odgovorova saznati kako ćete se suočiti sa tim izazovima sa posebnim naglaskom na specifičnost audiovizualnih kreativnih sadržaja koji se nalaze na internetu u mreži. Nama je važno osigurati sinergiju između s jednog strane gospodarskih interesa i također proizvodnje, a s druge strane sa kulturnim i obrazovnim aspektima. Ta stroga podjela koja se e, dogodila kada je gospodin Juncker e, dijelio portfelje u programu Kreativne Europe, dakle ta podjela na dva različita povjerenika i dvije različite opće uprave, ne smije umanjiti naš sveobuhvatni pristup audiovizualnoj kulturi u Europi, niti stvoriti operativne poteškoće dionicima. Ja se nadam da će ovo saslušanje koje će postaviti dosta osjetljivih pitanja ukazati na potrebu koja je nastala naročito kada je riječ o operaterima za jednim zajedničkim terenom koji će osigurati ravnopravno tržišno natjecanje za ulaganja za e, tradicionalne i nove operative, operatere i također u korist distribucije kulturnih i audiovizualnih proizvoda. Hvala kolegi Bužeku što je a također i kolegama što su shvatili i uvidjeli važnost ovog zajedničkog sastanka koji pokazuje da ove dvije teme imaju podjednaku težinu u portfelju gospodina Entingera. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođo Kosta. Gospođa Kosta je predsjedateljica odbora za kulturu i ona će predsjedavati drugim dijelom naših sastanka, što znači od 20 sati. Sada započinjemo raspravu. Mogu vam samo reći da smo potpuno točni, što je sjajno. Dakle, gospodin povjerenik ima sada priliku otvoriti raspravu. Dakle, podsjećam, gospodin Oettinger je nadležan za digitalno gospodarstvo i društvo. Izvolite, gospodine Oettinger. Poštovana gospođo predsjednice Kosta, poštovani predsjedniče gospodine Bužek, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem vam na ovoj prilici u svojstvu kandidata u eh, novoj komisiji Jean-Claude Junckera date nekoliko razmišljanja o daljem napretku vezanih uz našu digitalnu agendu koja se temelji na radu moje prethodnice Nelly Kruza i njenih prethodnika i uzreći u obzir da znamo da je digitalna politika postala težište Europskog parlamenta, težište Europske komisije i da su pred nama ovdje izazovi e, i da isto tako imamo potrebu da sustignemo nove razvoje. U proteklih pet godina sam pokušao europeizirati energetsku politiku kada se radi o infrastrukturi, kada se radi o jedinstvenom tržištu za plin e, i e, naftu, kada se radi o pitanjima sigurnosti i mnogim drugim pitanjima. Ne sva pitanja politike od eh, gospodarstva pa do društva se dešavaju na europskoj razini. Ali ja sam uvjeren da će uspješna digitalna politika moći biti kao takva samo ako joj pristupimo na europski način, na europskoj razini. Zbog toga vas želim uvjeriti u tu potrebu za europeizacijom naše digitalne politike. Ja vrlo dobro znam da imamo načelo subsidijarnosti i zbog, toga ću se danas i u sljedećih nekoliko godina potruditi da potvrdim u svim područjima da u pravilu je bolje kada imamo europski način, da je onda to bolje i da su onda troškovi manji. Zajedno sa dvima glavnim upravama i mnogim drugim službama sam zaprimio John Claude Junckera zadaću da vodim uduženi rad na digitalnom polju. Koordinacija tih službi je bila potrebna kako bi Europska komisija mogla vršiti tu ulogu. Ja sam sam 26 godina bio zastupnik u Lantagu u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini koji je odgovoran za 11 milijuna građana. Zatim sam bio pet godina predsjednik e, vlade u toj istoj saveznoj pokrajini u svojstvu izvršne vlasti ali se, ali isto tako jasno moram reći da ovi prisutni zastupnici iz udruženih odbora i odbora IMKE da su mi bili iznimno važni zbog toga sam 18 puta bio prisutan na, sastancima od, eh, odbora ITRE i stoga se obvezujem na usku suradnju s vama u svojstvu izabranog parlamenta i eh, računam na vašu podršku za svoj rad. Pismeno smo odgovorili na pismena pitanja, to je samo bio uvod u, u cjelokupnu raspravu. Digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet i mijenjaju naš život. I to u potpunosti. To vrijedi za radna mjesta, to vrijedi za oblike proizvodnje, za pruženje usluga, to vrijedi za transportni sektor, za energetski sektor, za sektor zdravstva, za sektor obrazovanja. To vrijedi su tako i za temu dobro staranje. Dakle, nalazimo se usred revolucije. A pritom su naše države članice u smislu zakonodavstva i regulative, u smislu pristupa mnogo dobrih točaka, ali naspram Sjednih američkih država ili naspram nekih e, azijskih zemalja smo u proteklih nekoliko godina zaostali. Nismo se uspjeli nametnuti. A postavlja se pitanje ako digitalna tehnologija utječe na naš život i naš svijet i na život naše djece, tko onda oblikuje to pitanje? Gdje se regulira, gdje se deregulira, gdje se istražuju standardi, gdje se istražuje, gdje se održavaju radna mjesta, gdje je ona sama srž stvaranja dodatne vrijednosti za proizvode usluge u budućnosti. Mislim da se to pitanje postavlja u idućih pet godina. Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obliku VDP-a iznosi samo 5%, ali on utječe na mnogo više. Informacijsko-komunikacijski sektor je središnji živac za stvaranje konkurentnosti, za industriju, za opstanak naših lokacija, za srednje mala poduzeća, za zanate, pa i za obrazovanje i daljnje usavršavanje. Moramo započeti sa utrkom za, da sustignemo druge i toga, stoga moramo pogledati gdje su nam jake točke, gdje su slabe točke, gdje trebamo regulirati, a gdje ne. A prije svega se radi o tome da optimalno izradimo naš europski tim. I zbog toga u idućih 3 6 mjeseci želim raspraviti o tome čime ćemo se obračunati na europskoj razini, a čime ne. Gdje će države članice u budućnosti biti same odgovorne za neka pitanja? Gdje su pametni gradovi, općine i regije? oni koji mogu najbolje djelovati. Gdje treba djelovati država i javna uprava u smislu zakonodavaca, gdje trebaju samo usmjeravati, a gdje je sama industrija u stanju sladati ovakve zadaće. Potrebna nam je savršena europska grupa. I isto treba jasno reći da se radi o informacijske komunikacijske tehnologije i industriju, ali da se radi o mnogo širem od toga. Kada sam otvorio sajam prošle godine u Frankfurtu, onda smo imali razne slogane, na primjer vezano s e, pametne telefone, a posebno moja savezna pokrenja Baden-Württemberg se pita može li dovoljno ulagati u inovacije. Jer imamo automatizaciju u postrojenjima, imamo razne, razne procese, a tu se radi o upravljanju pomoću računalima. Jesmo li spremni za to? Jer ako nismo za to spremni, onda će naša europska dodatna vrijednost koja utječe na mnoge dijelove naše industrije biti ugroženi, isto kao što će na primjer biti ugroženi turizam. Ako drugi odlučuju sa raznim platformama koje će nam se pružati izbori u smislu e, putovanja, tko su posrednici, tko to organizira. primjer osiguranja, također i banke. Usluge veznih uz osiguranje i banke se mogu nuditi i izvan digitalne, digitalnog područja. Ali, Baš u digitalnom svijetu imamo važne, važne usluge sa velikim kapitalnim isto osnovama. Ako pogledate samo deset najvećih intenskih internetskih ADS-a u Sjedinamečkim državama s tim u vezi, onda vidite da oni imaju kapital s kojima, se, s kojima mogu preuzeti 50 do 60 najvećih takvih poduzeća u Europi. Što, zna, što znači da imamo potencijal vezan uz jednu stvarnu opasnost koju ne smijemo pocijeniti. europska dimenzija. Na primjer, zaštitu podataka ili sigurnost podataka, izgradnju prekogranične infrastrukture, veliki projekti u istraživanju, regulativa i deregulativa, osiguranje lokacija. Postavljamo se pitanje vezanih uz zajedničku industrijsku politiku. Ja tvrdim da nacionalne granice nisu logične granice za fragmentiranu digitalno gospodarstvo. Europska unija zajedno još uvijek ima taj potencijal, te financijske mogućnosti, tu veličinu putem i europskog proračuna kako bi započeli sa ovom utrkom za sustizanjem, kako bi se mogli baciti u natjecanje sa drugim konkurentima, kako bismo stvarali vrijednost i povratili e, mogućnost stvaranja vrijednosti za cjelokupni sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Jasno je da se kao prvo radi o infrastrukturi. Kako ćemo postići da svaki građanin i svako poduzeće, na primjer frizer kao i obrtnik, mogu koristiti internet, mogu komunicirati pomoću interneta, mogu s time organizirati svoj rad, uvesti neke procese. Odlučujući je da imamo koordiniranu izgradnju naše informacijsko komunikacijske infrastrukture sa širokopojasnim internetom, koordinaciju svih regija i svih lokacija unutar Europske unije koje bi bili uključeni u takvu strukturu. Zato imamo određena financijska sredstva iz europskog proračuna, imamo infrastrukturne programe, a u programima za infrastrukturu ova tema informacijsko-komunikacijskih tehnologija treba dobivati još veći značaj kad se radi o tome da države članice regije sudjeluju u tome. Imamo instrument za povezivanje Europe gdje isto tako imamo nažalost mala sredstva i gdje je Europsko vijeće unijelo prevelike rezove. Imamo sada i mogućnost revizije našeg petogodišnjeg našeg petogodišnjeg mandata i reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. To treba pripremiti kako bi dobili više sredstava pa i kod instrument za povezivanje tehnologije i za izgradnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Isto tako, Europska banka ima mogućnosti učiti, Europska investicijska banka, i njena sredstva se mogu bolje iskoristiti u ovu svrhu. I onda kada naš novi predsjednik Europske komisije predstavi posebni program za ulaganja od 300 e, milijardi eura u protekih e, nekoliko godina, kako privatnih, tako i javnih ulaganja, onda želimo osigurati da jedan dio tih 300 milijardi eura bude osiguran za izgradnju infrastrukture. Jer ja smatram da Ništa nije toliko smislenije kao modernizacija na području energetike i na području infrastrukture veznih informacijsko komunikacijske tehnologije. To je možda i smislenije od izgradnje željeznica ili cesta. To je ono što stvara rast. Što omogućava rast za sve. Informacijsko komunikacijske tehnologije to je osnovna, osnovni temelj digitalne europske politike. Kao drugo, mi smo u samoj srži zakonodavstva. Sa zanimanjem sam pročitao što Europski parlament smatra sa velikom nadležnošću, što je Europski parlament izradio u vezi s nekim prijedlozima zakonodavstva i ja vam mogu ovdje reći da želim krenuti u dalje pregovore sa vašim stavovima. Jean-Claude Juncker je najavio jasan vremenski kalendar što se tiče onoga što se treba postići u idućih šest mjeseci, u idućih pet godina u smislu zakonodavstva. I ja mislim da Europski parlament treba dati ambiciozne prijedloge, ali isto tako i prijedloge koji, su, koji se temelje na činjeničnom stanju u ovom novom svojstvu smo sam isto tako zaprimio neka nova pitanja veznih uz e, zaštitu osobnih podataka, veznih uz kulturu. Često ljudi misle da su kulture i gospodarstvo suprotni pojmovi i ja to želim i moram to naglasiti dovesti u pitanje. Naime, sektor kulture je također nešto što daje svoj doprinos u BDP-u to je isto tako nešto što potiče napredak u industriji. A isto tako, tamo gdje postoji kultura, tamo rado idu inženjeri, tamo rado ih slijede njihove obitelji. To znači da je visoka kakvoća naših kulturnih e, usluga, naših ponuda, kazalište, glazba, mediji. Napredak na tom polju je važan temelj za privlačenje sučnih e, ljudi pa i izvan Europske unije. Treće, kultura je proizvod koji ljudi rado kupuju. Dakle, ja tvrdim da društvo koje se više stari ima i više slobodnog vremena i može isto tako i više novaca uložiti u smisleno provođenje tog slobodnog vremena, dakle u kulturne usluge. Kulturu treba također shvatiti kao e, smislen e, potrošački, potrošački ponudu za naše građane. Sada se postavlja pitanje kako se može, kako se može zaštititi autor, e, pisac, redatelj i tako dalje. Dakle, oni koji su zaslužni za izradu tog sadržaja na sceni. Ne smijemo se zavaravati. Prije je to bilo puno jednostavnije. Imali smo fragmentirana tržišta, imali smo, na primjer, izdavanje knjiga na vlastnom tržištu bez ovog digitalnog svijeta. I stoga, sada kada su u mojoj glavnoj upravi Connect povezani svi ovi sadržaji, želim u idućih šest mjeseci izraditi prijedlog za novo, novu za novi interpretaciju autorskog prava koji će održati jednu ravnotežu, dakle ravnotežu za građana da smije koristiti kulturne sadržaje, da im može lako pristupiti, da ih može platiti, da ne postoji nikakva, nikakva socijalna selekcija, da se netki, neko to može priuštiti, a neki ne. I stoga mislim da je pred nama vrlo zanimljiva zadaća i ja sam i spreman u idućih nekoliko tjedana odgovoriti na vaša pitanja u okviru odbora za kulturu. Hvala gospodine povjereniče. Sada prelazimo na krug pitanja i odgovora. Prvo pitanje u ime EPP-a, gospođa Vera Pilate Castillo. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, dobrodošli gospodine Ettinger. Digitalno gospodarstvo naravno je od ključne važnosti za ras, za zapošljavanje i za natjecanje i konkurentnost Europske unije. Podaci su neporecivi. Naš je odbor u prošlom sazivu učinio važne korake ka napretovanju u izgradnji digitalnog tržišta i naša posljednja inicijativa je bilo jedinstveno tržište digitalne komunikacije koja je bila od ključne važnosti. Mi se bavimo bitnim pitanjima, recimo cijenama roaminga. Također je parlament iznio jedan važan prijedlog čiji ishod čekaju milijuni građana koji sada snose velike troškove kako bi komunicirali sa svojom zemljom porijekla kada putuju unutar Europske unije. Ja vas želim pitati sljedeće. Hoćete li podržati hitno pokretanje pregovora sa vijećem? Hvala. Prilog komisije je podnesen vi ste izradili vrlo detaljno vaše priopćenje i to ste izglasali. Sada je vijeće na potezu. Dakle, očekujemo da u dogledno vrijeme nam vijeće prenese svoje stajalište. Postoji ovdje jedno razmišljanje talijanskog predsjedništva da se e, barem e, to počne rješavati u okviru jednog savjetovanja. Mislim da kako što se tiče roaminga, kako što se tiče neutralnosti mreže, kako drugih e, osjetljivih e, tema da je Europski parlament zadao dobre prijedloge i mislim da na temelju toga u idućih nekoliko mjeseci pa najkasnije početkom sljedeće godine dobijemo jedan prijedlog koji je moguće prihvatiti. Vi u ovom smislu imate moju podršku i ovo je sada već jedan test. Hoće li se europeizacija digitalne politike moći podržati od svih i hoće li se moći isto tako ispregovarati od svih. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Sljedeće pitanje u ime SID-a postavlja gospođa Martina Werner. Poštovani gospodine Oettinger, pouzdana i brza infrastruktura je od temeljne važnosti kako bi se povezale sve regije Europe. Ali tu sam potrebna velika ulaganja kako bismo doista stvorili jedno digitalno društvo. Kako Europa, kako Europska unija mogu osigurati da se privatne i javne ulaganja izvedu koje su potrebna za izgradnju infrastrukture kako se posebice može ubrzati uvođenje širokopoveznog interneta u ruralnim e, područjima. Gospodin John Lunke je govorio o programu za ulaganje u iznosu od 300 milijarde eura. Koliko koliki dio će se ulagati od toga unutar vašeg portfelja i kako će se ta ulaganja doista realizirati. Što poduzima Europska komisija kako bi se greške i kašnjenja u izgradnji mreže četvrte generacije izbjegli sada pri izgradnji pete generacije. Pri digitalizaciji naš je cilj postati svjetski lider i imati izvrsnu infrastrukturu. Hvala vam. Nažalost, morala sam prekinuti. Gospodin Gospođo Werner, što se tiče razgradnje pete genealogije, mislimo da je to tehnologija za sljedeće desetljeće i zbog toga bismo se već sad trebali pripremiti određene korake kako bi sa strane Europske komisije izbjegli bilo kakvo kašnjenje koje, kojih je doista bilo kod uvođenja četvrte generacije. Što se tiče vašeg prvog pitanja, pri svim mogućnostima koje ćemo imati što se tiče infrastrukture, dakle, treba uzeti u obzir da najveći dio financiranja ulaganja u infrastrukturu treba doći iz privatnog sektora. To znači da moramo održati, stvoriti jednu ulagačku klimu da bi privatni ulagači mogli omogućiti ovu izgradnju infrastrukture. Mi smo tu u natjecanju. Energetska infrastruktura, transportna infrastruktura mi tu, tu konkurira i infrastruktura informacijsko-komunikacijskih tehnologija unutar Europske unije, ali i izvan Europske unije. I moramo sufinancirati gdje možemo, a to se posebice odnosi na ruralna područja. Tu se radi o tome isto da posebice za naše države članice, za naše regije pri pitanjima financijske pomoći stvorimo, reći ću to tako, darežljive, darežljiva rješenja Naravno da dođe do poboljšanja standarda ako se izgradi lokalno i regionalna infrastruktura. Mislim da bez toga neće ići. Stoga ću za, sa novom kolegicom za tržišno natjecanje biti u stalnom kontaktu da bi smjernice na kojima se orijentiramo, na kojima vidimo hoće li i kada neka država članica regije, neka općina dobiti pomoć eh, izravno ili putem neke štedionice, da ti mehanizmi budu fleksibilni kako nijedan euro koji s bilo kojeg smjera pristiže u područje infrastrukture informacijsko komunikacijskih tehnologija da se omogući pristup sektoru i da se to pretjerano ne regulira. Hvala vam lijepa na odgovoru. U ime ECR-a gospodin Hans-Olof Henkel. Gospodine potpredsjedniče, ja sam provoceli cijeli svoj život u digitalnom gospodarstvu i sada prelazim u politiku, ako od vas je to obrnuto. Na temelju vašeg uvodnog izlaganja mislim da će vam bolje ići nego meni. Prošli tjedan ste na ovom mjestu smatrali da bi Europa na području energetike imala previše akcija na nekim područjima, na nekima premalo i nije li tako ista situacija i sa digitalnom politikom. Na primjer, Europska unija daje državama članicama određena ograničenja pri tome koliko građani mogu kupovati pri, pri kupnji na internetu i to sigurno šteti našim građanima i našim poduzećima. I moje pitanje je hoćete li u budućnosti propustiti samim državama članicama takve odluke. S druge strane, na primjer, Njemačka ima digitalnu agendu, a Francuska ima France Numerique, a da, na primjer, te dvije strukture nisu nikako povezane međusobno i to je povezano s mojim drugim pitanjem. Što ćete učiniti kako bi iz ovih pojedinih digitalnih gospodarstva postao jedan pravo jedno pravo jedinstveno digitalno tržište? Hvala, molim odgovor. Gospodine zastupniče, ja s poštovanjem i sa iznenađenjem čitam koliko mnogo brojki imamo, na primjer, za radna mjesta, koliko, na primjer, tu konkretiziramo naše vizije. Te, te brojke nisu obvezujuće brojke, oni su samo prognoza, oni su samo poticaj, tako su zamišljeni. I u proteklih pet godina sam se uvijek potrudio da ne razmišljam i ne radim sa takvim perfekcionističkim brojkama, i to namjeravam i dalje raditi. Ali, na primjer, prognozirati koliko će u idućih nekoliko godina doživjeti rast e, kupnja na internetu i koliko to znači za druge s tim povezana pitanja, koliko to znači da će građani utjecati na promjenu tržišta. To smatram dobrim, to razmišljanje, dakle načelno smatram to dobrim, ali možda ne bih rekao neku brojku, jer neka regulativa koja bi tu stvorila određeno ograničenje, to bi sigurno bio krivi put. Dajte mi pola godine da vam predstavim koje su naša razmišljanja u smislu novih regulativa gdje možemo reći da europski zakonodavac treba djelovati sa nekim novostima, a gdje bismo samo s nekim poticajima pa i u financijskom smislu mogli djelovati jer mislim da digitalizaciju Europe treba povezati sa što manje regulativnih sredstava. Hvala gospodine povjereniče. Također što, što ste se pridržavali vremena. Gospođa Angelika Mlinar u ime Aldea. Hvala lijepa. Startupi i nova poduzeća igraju odlučujuću ulogu na području digitalnog svijeta. Kako mislite razgraditi još dalje taj sektor i ako da kako. I prije svega me zanima isto tako vaše mišljenje općenito o ovim malim poduzećima. je li se slažete sa kritičarima koji kažu da se tu ne radi o poduzećima, nego da se radi o tome da poduzeća samo pokušaju izbjeći socijalne standarde uobičajene vrste ili smitate li da takva mala poduzeća predstavljaju i veliku, e, veliki potencijal za inovaciju? Small Business Act komisije koji je Guter van Hoover predstavio, vaš, pet, prethodnik, kako gledate na to i kako gledate na jedan fond za privatna poduzeća. Ako se s tim slažete, kako mislite dovršiti tu viziju? Hvala. Kod startupova dakle novih poduzeća, novo nastalih poduzeća, postavlja se problem neovisnosti. Međutim, kako možemo nadzirati sve to, naročito sa stajališta društvenih propisa? Ja kao što sam već prije rekao, smatram e, da startupove ne, ne trebamo smatrati pokušajem za obilaženja društvenih propisa. Zapravo u nekoliko godina su postale od ogromne važnosti, naročito u prehrambenom sektoru ili u automobilskom sektoru. Postoji čitav niz sektora u kojima su tradicionalna poduzeća još uvijek vodeća na tržištu, dok u drugim sektorima je došlo do radikalnih promjena. Recimo, tu su uvijek e, Bosch i Siemens koji su prisutni u tradicionalnim područjima, ali se njihova uloga promijenila u novim sektorima. Recimo Nokiju sada ugrožava Microsoft i Nokia je zapravo na rubu stečaja. Dakle, postoji čitav niz poduzeća koja su još uvijek e, takozvane prve generacije, recimo e, SAP u, u moje, mojoj državi i Baden-Württembergu se nalazila u nepromijenjenoj situaciji i to se zna, no e, startupovi su unutar 10 ili 15 godina ili će za 10 ili 15 godina igrati važnu ulogu. Ja se zalažem za to da se potiču ta poduzeća i na digitalnom tržištu i da im se dodijeli također rizični kapital. Dakle, Važno je osnovati za jednu regiju, jedno poduzeće iz digitalnog tržišta, ali naravno ona se mogu širiti van i start-upovi u informacijsko-komunikacijskoj e, tehnologiji mogu igrati važnu ulogu. Hvala. Gospođa u ime Da, hvala Gospodine povjereniče, imam eh, jedno pitanje koje se nadovezuje na eh, sektor informatike. Kao što vi znate, glasovali smo u Europskom parlamentu o izvješću Moraes koje govori o masovnom nadzoru koji je vršen nad eh, europskim državljanima. I upravo ovaj parlament je zatražio od Europske komisije čitav niz ovlasti po točki 98, 132 i tako dalje. Znači što ćete vi poduzeti kako bi se e, mogao staviti na raspolaganje open software i što ćete učiniti kako bi se promicali u Europi ovaj sektor i njegovu industriju i što ćete konkretno poduzeti kako biste proveli jednu strategiju što bi učinilo još neovisnijim informatičko tržište. Spomenuli smo Digital New Deal i mene zanima što želite učiniti po tom pitanju. Molim vas odgovor. Izvolite. u proračunu za sljedeće razdoblje do 2020. godine su se povećala sredstva za istraživanje u ovom sektoru i također za informacijsku tehnologiju i za digitalni sektor je predviđeno 20% tog iznosa. Dakle, ja želim nastaviti e, raditi na tome sa povjerenikom koji je nadležan za istraživanje i tu ćemo razmatrati čitav niz industrijskih projekata što se ne bi moglo ostvariti bez europskog doprinosa. Stoga će biti od ključne važnosti raspolagati većim sredstvima u budućnosti. Drugo, Ovdje vijeće igra važnu ulogu, odnosno odlučujuću ulogu, zato jer oni koji će se baviti ovim pitanjima u budućnosti će morati raspolagati odgovarajućim stručnim znanjima. Dakle, obrazovanje i akademsko obrazovanje i usavršavanje moraju se moraju zadobiti veću i prostor u zemljama članicama jer e, moramo ojačati stvaranje dodatne vrijednosti na europskoj razini, ali bilo bi i pogrešno stavljati granice ovome sektoru. Ja sam recimo e, nadzirao svake godine i i Hewlett Packard i, i također e, njihove proizvodne pogone, i istraživanje. Uvijek sam to pratio i nastojao E, zadržati ta poduzeća u Europi kako bi ona bila djelatna upravo u ovom sektoru, kako se se ne bi prebacilo u Palo Alto ili u Silicon Valley, nego bi ostalo u Europi, recimo u Njemačkoj i tako dalje. To je važno kako bismo zadržali radna mjesta i, stvaranje sadržaja. Dakle, važno je ulagati u Europu. Hvala, gospodin Mišel Rajmon u ime zelenih. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, na samom e, početku imam e, pitanje o jednoj vašoj nedavnoj izjavi. Rekli ste da umanjena neutralnost mreže ne bi bila od koristi. Dakle, tu su se stručnjaci pobunili i rekli su da to nije moguće zato jer nije moguće imati djelomičnu neutralnost mreže. Dakle, ili ste neutralni ili niste. Dakle, umanjena neutralnost e, bilo bi kao reći da se neutralnost u potpunosti poništava. Dakle, moje pitanje je kako definirate neutralnost mreže i kako to definirate što je to ograničena ili umanjena neutralnost. Da, hvala. Gospodine e, zastupniče. Ja se već pridržavam onoga što je odlučila komisija. Tu imamo dokumente koji tvore pravni temelj ovoga sektora. Ja ću vam odgovoriti sljedeće. Ono što smo i mi i parlament tvrdili je uvjerljivo Htio sam reći da nikoga ne smijemo ograničavati u korištenju mreže. Dakle, bilo koji operater ne smije naplaćivati više svoje usluge jer bismo onda imali diskriminaciju na račun određenih osoba. Ponekad može biti u javnom interesu da neke usluge budu uživaju veći prioritet i u tom slučaju privatno poslovanje, takozvani privatni biznis ne smije smatrati pravilom. Gospodin Dario Ramburano u ime fdd Hvala, gospodine predsjedavajući. Povjereniče Oettinger, Danas u mnogim dijelovima Europe, ne samo u ruralnom području, nego i u urbanim područjima imaju pristup tek ograničeno mreži i takva će ulaganja biti još manje privlačna u deregulaciji koja se zaziva kako bi se prepustilo sve potrošače. Ali u SAD-u to je zapravo smanjilo ulaganja i iz tog natjecanja su izašli kao pobjednici velike multinacionalne kompanije koje su stvarali ili monopole ili oligopole. Dakle, ako imamo deregulativu u Europi, kako ćemo moći potaknuti ulaganje u područja digital divajta kako bismo ostvarili ciljeve Europske digitalne agende? Hvala. Izvolite, molim vas odgovor. u svim regijama, u svim područjima općina, u svim ruralnim područjima kao i u gušće naseljenim područjima, naša je obveza voditi o svima računa. Dakle, ne možemo zamišljati škole budućnosti bez pristupa digitalnim tehnologijama. To ne bi bilo odgovarajuće obrazovanje niti škola. Čak i obrtnicima treba informacijska i komunikacijska tehnologija za njegove potrebe, zato jer mora komunicirati sa svojim partnerima, sa svojim e, kupcima, sa svojim dobavljačima. Znači, treba omogućiti pristup svima i to je svakako glavni cilj. Zatim, postoje određene infrastrukture koje su ekonomski isplative, a neke nisu. Primjerice, ako imate jedan električni kabel koji povezuje Milano i Torino, to ne treba dodatna ulaganja zato jer s obzirom na broj korisnika koji se služe tom uslugom e, nije potrebno dalje ulagati i daljnja naplaćivanja te usluge. To je očito. No ako imamo baltičku poveznicu ili recimo ako je pitanje povezivanje Malte ili Cipra u odnosu na Europsku uniju, Europski kontinent, tu imamo manji promet sa manje potrošača i u tom slučaju ako se radilo o plinu ili o električnoj energiji, tu nam treba sufinanciranje zato jer uvijek treba voditi računa o onima koji sudjeluju u tome, o regiji, o dotičnoj zemlji članici, o Europskoj uniji. Mislim da ne trebamo činiti razliku između siromašnih i bogatih zemalja članica, zato jer sufinanciranje treba pružiti Europska investicijska banka, proračun to treba omogućiti posebnim programima. Ovdje bih se želio posebice osvrnuti na regije, regije koje su razradile strukturne programe koje uživaju sufinanciranja. Dakle, kada se bude izdvajalo milijarde koje će predložiti Jean-Claude Juncker i koje ćete vi odobriti, evo ja bih htio da se to sufinanciranje posveti infrastrukturi za digitalno tržište. Evo, Hvala, sad sam vam dao mogućnost da malo dulje odgovarate. Želim zahvaliti svim kolegama koji su se izvršno držali zadanog vremena i sada ćemo završiti sa posljednjim govornikom u ovom krugu pitanja. Dakle, ovime smo završili i sada svi ostali e, članovi odbora, gospođa Angelika Nibler. Hvala vam. Dobro je da ste uspjeli ispregovarati pregovor između Rusije i Ukrajine. Hvala vam na svim e, naporima uloženima do sad u vašem radu. Kada je riječ o digitalnoj agenti i digitalnom gospodarstvu, riječ je o grani gospodarstva koje raste šest puta brže u odnosu na druge gospodarske sektore. Bez obzira na to vidimo bilježimo deficite, Vi ste upravo o tome govorili. I gdje su po vama najveće prepreke u razvoju digitalnog tržišta, u razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta? I koje su vaša razmišljanja o tome što bi se moglo poduzeti kako bi cjelokupno gospodarstvo moglo imati koristi od e, digitalizacije? Prije svega mislim na interoperabilnost određenih sustava. Hvala vam, izvolite odgovoriti. Mislim da je dovršetak jedinstvenog e, digitalnog tržišta stintetski odgovor na vaše pitanje. Još uvijek imamo 28 različitih digitalnih tržišta, dakle jednu izuzetno veliku fragmentiranost. Jean-Claude Juncker je govorio o nadilaženju sektorskog e, načina razmišljanja. Nacionalne granice su u mnogim pitanjima od povijesne važnosti, logične su. Međutim, kada govorimo o digitalnom tržištu koje ne poznaje granice, Europa je ova dimenzija u kojoj se moramo organizirati kako bismo potom na globalnoj razini mogli potpisivati različite sporazume. Pritom, pritom mislim na zaštite osobnih podataka, na primjer. Ukoliko želimo zaštititi osobne podatke, ne možemo to učiniti 28 puta, ne bismo na taj način bili učinkoviti. Potrebne su, potrebni su propisi na evropskoj razini. Naime, fragmentizacijom ne možemo imati integraciju. Tu je potrebno jedinstveno digitalno tržište. Osim toga treba pojačati i izgraditi infrastrukture od A do Ž. Prije svega mislim na mreže. U idućih 3 do 5 godina moramo izuzetno puno investirati u modernu digitalnu infrastrukturu. Osim toga moramo reći da druge svjetske regije daleko više ulažu u istraživanje u e, digitalnom sektoru. Prije svega mislim na javna ulaganja gdje moramo pojačati svoju aktivnost. Program Obzor 2020. nam nudi dodatne mogućnosti, međutim trebamo aktivirati i privatne investitore, a to trebaju potaknuti e, države članice. Gospodine povjereniče, riječ ima kolegica Petra Kamervert. Hvala vam. Neutralnost mreže je preduvjet koji nam je potreban za različitost i za iskazivanje različitih vrsta mišljenja. Ovo što ste vi rekli o neutralnosti mreže je po nama preslabo. To bi dovelo do pretjeranog razvijanja posebnih vrsta usluga moramo garantirati veću neutralnost mreža kada je riječ o posebnim uslugama. Dakle, kako možemo zaštititi višejezičnost, kulturalnu različitost prisutnu na mreži? Kako možemo zakonima jamčiti neutralnost mreže, a da ne ograničavamo posebne usluge? Vi ste govorili o javnom interesu, možda biste nam mogli reći nešto e, preciznije. moguće je dobiti izuzeće od neutralnosti mreže tamo gdje zato postoji javni interes, a ne privatni interes. Kultura je javni interes i njezina uloga ne smije biti negativna. Zato sam spreman dodatno razgovarati s vama kako bih vam objasnio e, na što točno mislim kada kažem javni interes. Od javnog interesa može biti e, jedino ono što se tiče primjene naših temeljnih principa, naših osnivačkih ugovora, odnosno onoga što su očekivanja građana, odnosno što očekuju od javne vlasti. I unutar tog okvira E, mreža se treba koristiti na najučinkovitiji način. Hvala vam. Zastupnik Tošenovski. Můj dotaz e, bude směřovat do oblasti cloud computingu a Hvala vam. Moje pitanje se odnosi na big data i na računarstvo u oblacima. Europska komisija je nedavno izdala priopćenje vezno uz izgradnju gospodarstva koji se temelji na podacima. Htio bih, se, bih se nadovezati na ono što je gospodin Henkel, dakle, koliko je upotreba računarstva obacima i big date po vašem mišljenju poželjna i smatrate li da bi za to trebalo izraditi posebno zakonodavstvo ako se pokaže da bi to mogla biti neka vrsta prepreke? Hvala vam već unaprijed na vašem odgovoru, gospodine Proveniće. kada govorimo o europskom zakonodavstvu o cloud computingu, želim reći da mislimo već iduće godine izraditi zakonodavni prijedlog na tu temu. A kako bih vam pokazao koliku važnost pridajemo cloud computingu, želim reći Želim nešto reći o djelovanju e, opće uprave digital. Kada govorimo o skladištenju podataka, ono se vrši upravo putem cloud kompjutera. Tu izrađujemo pilot e, program za nacionalne i regionalne vlasti. Digit, digit, digit. Nema, ne vrši samo internu funkciju, već putem modernih telekomunikacijskih infrastruktura, putem svojih dužnosnika može postati svojevrsni model administracije za sve razine upravljanja u Europskoj Hvala vam. Hvala vam. Preporuke iznesen u komunikaciji 2072 o evropskom filmu u digitalnom dobu. Tu smo vidjeli lansiranje ove ove sintagme europskog filma, kako će biti organiziran forum u kojem ćemo sudjelovati svi dionici. Kako će Europska komisija primjenjivati zaključke ovog foruma? odnosno jeste li vi spremni surađivati na tu temu sa Europskim parlamentom? Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino in der Freizeit am Wochenende. I ja sam sam pripadnik generacije koja je odlazila u kino. Za nas je kino bilo od izuzetne važnosti kada je riječ o provođenju slobodnog vremena pogledati film sa prijateljima ne samo u svom domu je izuzetno važno. Moramo omogućiti da europska kinematografija ima svoju budućnost. To se prije svega tiče programa koje organiziraju regije, odnosno općine. To pa su u tom smislu važne smjernice koje izradi izradio povjerenik Almunija, u čijoj sam izradi i ja sudjelovao. Potrebno je pružiti fleksibilnost kako bi se promovirala Kina u regijama, primjerice. Poticaji bi u tom smislu bili poželjni. Ja se radujem suradnji sa forumom i njihovim zaključcima. tijekom idućih mjeseci ćemo moći razmijeniti e, mišljenja kada je riječ o primjeni. Hvala vam. Zastupnica Martina Mihals. Hvala vam. Povjereniče Oettinger, u definiciji UNESCO imamo e, dvostruku ulogu kulture. kako se nositi sa monetizacijom kulture, koje ćete konkretne inicijative e, započeti kako bi se kulturna jezična raznolikost e, nastavila promovirati, kako ju zaštititi u predstojećim pregovorima koji se tiču e, sporazuma TTIP sa SAD-om. U pregovaračkom mandatu koji je dobila komisija koji je dobiven u dogovoru s parlamentom, kultura nije predmet diskusije. To je namjerno tako učinjeno. Za nas je kultura nešto što se ne može mjeriti isključivo gospodarskim pokazateljima. U studenom će buduća, e, buduća komisija neće mijenjati taj pregovarački mandat. Imamo neke sektore o kojima Amerikanci ne žele pregovarati, a potom su tu sektori o kojima mi ne želimo pregovarati, među njima se nalazi i kultura. S druge strane imamo mandat, odnosno programe na evropskoj razini, a kulturne institucije, mislim prije svega na, na kazališta, bilo javna ili privatna, muzeje, glazbene škole, umjetničke škole, umjetničke akademije, e, sve je to u nadležnosti zemalja članica i djelomično u nadležnosti regija, odnosno općine i to će tako ostati. Mislim da mi moramo e, učiniti jasnim da zemlje članice znaju koja je važnost kulture za obrazovanje, za komunikaciju, za komunikaciju vrijednosti za transparentnost povijesti. Ja sam e, u svojoj saveznoj pokrajini bio nadležan za područje e, kulture i e, tamo sam vidio veliku raznolikost e, tijela koje djeluju na području kulture. Upravo ta želja da se ne komercijalizira kultura, to treba biti naša zajednička težnja. Hvala vam. prvo pitanje sa kolege postavili u ime ste kolega postavili u ime odbora ITRA, sada ponovno imate riječ, ali u ime e, odbora za kulturu. Hvala vam. Vaš portfelj se tiče i e, digitalnog gospodarstva i društva. Ja ću se pozabaviti kontrolom e, medija. Evolucijom medija smo shvatili da između privatnog interesa i interesa države moramo odabrati neki srednji put. Na internetu imamo različite komercijalne modele. To je recimo primjer Wikipedia koja je javni servis. Međutim, imamo privatne skupine kao što je Google koji, zauzima veliki dio tržišta, a neke evropske vlade im pomažu. U tom smislu prisjetimo se primjerice mađarske vlade. Kako ćete se vi založiti za to e, da smanjite kontrolu nad medijima, odnosno koncentraciju vlasti, na koji način ćete kontrolirati velike grupe, odnosno njihove vlasnike? A ja sam uvjeren da građanin koji kupuje koristi medijska sredstva i koji se njima oblikuje, odnosno uz njihovu pomoć provodi vrijeme, da je on važan čimbenik. Prva točka kojom se moramo pozabaviti je da vidimo na koji način građani koriste medije. Ukoliko građanin nije naš e, partner u tom smislu, onda će to biti jako teško ostvariti. tu je politika usmjerena protiv grupacije kapitala, a slučaj, o slučaju Google se moglo odlučiti u veljači, odnosno ožujku i tu smo imali 18 dionika, tu su iznesene različite argumentacije na osnovu kojih su donesene odluke. I e, sada se moramo zapitati gdje su, gdje su granice garancije mm, neutralnosti. I još nešto, kada je riječ o našim medijima, našim, našem izdavaštvu, oni su usred strukturalnih promjena. Međutim, to ne smije dovesti do stvaranja monopola, ali kako u analognom, kako u digitalnom sistemu, online, ili offline kvaliteta naših medija je nešto što čega se moramo držati. Vi ste spomenuli e, jednu državu. Međutim, e, nacionalna politika ne smije dovoditi u opasnost e, medije niti investitori. Unutar naših nadležnosti komisija se pokrenula. Povjerenica Reding eh, je na taj način od sebe udaljila Mađarsku, a sve kako bi jamčila slobodu. Hvala vam. Zastupnik eh, Helmer. Eh, dobro večer, povjereniče. Sjećam se da ste prije nekoliko mjeseci rekli da si da Europa više, da se ne smije zalagati za jednostranu klimatsku politiku. Dan kasnije vaš kolega Tajani je rekao da stvaramo industrijski masakr u Europi. Mene zanima, držite li se još e, misli koje ste izrazili u to vrijeme? Ukoliko je to tako, zanima, zanima me hoćete li upoznati svog nasljednika kanijete o tom pitanju. S obzirom da, da niste e, uspjeli dovesti e, cijene na razinu konkurentnosti kada je riječ o energentima, zanima me Hoće li vaš nasljednik možda biti u tom području nešto uspješniji? Ja se s vama savršeno slažem. Energetika i digitalna infrastruktura su kada govorimo o stvaranju industrijskih e, postrojenja, odnosno lokalnom razvoju, važne kao i stvaranje radnih mjesta. Zasigurno su cijene energenata u Europi visoke. ali rekao bih da su tu djelomično odgovorne i zemlje članice, zato što mi ne namećemo poreze na energente. To čine zemlje članice. I bez eh, tržišta na veliko, tržišne cijene bi bile daleko veće. Dakle, cijene na veliko se smanjuju i zahvaljujući pametnoj energetskoj mješavini. A kad je riječ o novim izvorima energije, zahvaljujući tržišnoj utakmici smo postigli da cijene plina nisu porasle onako kako bi se to dogodilo da je u pitanju bio monopol. Dakle, trenutno provodimo inteligentnu strategiju kada je riječ o plinu i energentima, a tijekom idućih tjedana predstavit ću prijedlog koji se tiče cijena. U listopadu ćemo pokazati kako je stanje u primarnom sektoru energenata, koji su e, troškovi počeš od istraživanja pa sve do skladištenja e, koristeći tehnologije koje su na raspolaganju u tom sektoru. I zahvaljujući upravo ovoj transparentnosti, moj nasljednik će moći postići konkurentne cijene energenata. Zastupnik Martin Zonenborg. Schirm? Okay. Thanks for your patience. Herr Oetting, Oettinger, werden Sie sich in... Hvala vam na strpljenju. Gospodine Oettinger, u svojoj funkciji povjerenika za digitalno tržište, hoćete li učiniti nešto po pitanju prava na zaborav na internetu? Hoćete li nešto poduzeti da se informacije mogu obrisati na zahtjev? Na primjer, hoćete li spriječiti da se govori o vašoj prošlosti dok ste vozili motor ili što ste učinili za svoju partnericu vezanu za ono što se dogodilo u Stuttgartu? određene srednjovjekovne inkunabule nisu niti smjele biti prisutne, a potom ste trebali odustati od vozačke dozvole zato što ste vozili pod utjecajem alkohola. Možete li mi na engleskom odgovoriti na ovo pitanje? Ja ću slijediti sred vaših e, pitanja, ali na skladu sa ograničenjima. Pravo na zaborav je prijedlog e, komisije, to je bio prijedlog povjerenice Reding koji smo usvojili kao kolegi i ja ću slijediti tu ideju. Mislim da je riječ o temeljnom pravu zemalja članica. Dakle, sve ono što je od javnog interesa može biti predmetom ovog zahtjeva. To je ono o čemu govori ovaj prijedlog. Kad je riječ o inkunabulama, riječ je o nečemu što je već e, uređeno propisima i to podavno. Što se tiče moje vozačke dozvole, ona nije poništena, od toga je prošlo puno vremena. I jasno mi je da kada se uđe u politiku da se treba prihvatiti vlastiti uspjesi, ali i neuspjesi. Thank Hvala vam na jasnim odgovorima. sad je završila eh, druga runda pitanja. A sada prelazimo na sljedeća pitanja. Zastupnik Antonio Tajani. Gospodine povjereniče, dragi Gunter, vi ste bili jedan od povjerenika u komisiji Barroso koji se najviše zalagao za to da Europa zadobije novu i modernu industrijsku politiku i to mogu sam reći zato jer sam s time izravno upoznat također i u Junckerovoj komisiji ćete morati raditi u istom pravcu. Prije nekoliko tjedana Pascal Ami je Europskoj komisiji podnio izvješće o upotrebi u budućnosti pojasa ultra high frequency. U izvješću se priznaje potreba da se industrija zaštiti i također da se zaštiti europski audiovizualni model koji se temelji na dvojnosti, odnosno na spoju privatnog i javnog i također na e, besplatnom pristupu sadržajima. Moje pitanje je sljedeće, do koje mjere ćete voditi računa o ovome izvješću i također s obzirom na snažan pritisak u smislu tržišnog natjecanja ekstra europskih e, velikih poduzeća, recimo google koje ćete politike i mjere poduzeti kako biste osigurali europski model, model proizvodnja audiovizualnih sadržaja i također koje ćete inicijative započeti kako biste osigurali sigurnu budućnost terestričkoj digitalnoj platformi najmanje do 2030. godine kao što je predložio naš bivši kolega povjerenik Lami. Izvolite. Odgovor molim. Izvješće gospodina Lamija je po mom mišljenju što se tiče analize i što se tiče perspektive vrlo dobar i zbog toga ga mogu neograničeno podržati. To može biti mjerilo za naše buduće djelovanje. U Europi imamo nevjerojatnu raznolikost audiovizualnih usluga. A to je isto tako u, širokom omiru povezano sa dobrom kakvoćom. Što moramo napraviti? Mislim da kod audiovizualne ponude moramo postići to da se koriste više na prekograničan način. Još uvijek imamo ograničenja zbog jezika i zbog toga nemamo e, europsku medijsku javnost, a isto tako postoje različiti oblici financiranja audiovizualnih usluga i proizvoda. Mislim da bismo trebali biti suzdržani i da bismo i u budućnost trebali omogućiti njihovo financiranje. Evo, jedan primjer. Znam za neke države članice gdje privatna televizija ima visoku aktualnost, visoku kakvoću, a znam druge države članice gdje privatna televizija ima slabiju kakvoću. A baš kad se radi o politici, o gospodarstvu, o vijestima, tu imaju ograničeno vrijeme za takve sadržaje. Zbog toga bi tu trebali ostaviti slobodu javnoj televiziji, a ne gledati na njega kao na konkurenta na tržištu i uvesti mu ograničenja. I stoga mislim da bi ta raznolikost ponuđivača i različitih oblika financiranja i u mogućnosti bi trebalo omogućiti. Spomenuli ste pitanje industrije. Ja isto tako sa zabrinutošću gledam kako opada europska dodatna vrijednost i stvaranje vrijednosti. Postoje prognoze koje smatraju da je naš model, model prošlosti. Ja to ne smatram. Ja mislim da sutrašnja industrija treba i e, financijske usluge i humane usluge i informacijske usluge i stoga treba omogućiti integraciju informacije komunikacijskih tehnologa i industrije, dakle tu imamo e, industriju 4.0 koja može ojačati konkurentnost našeg tržišta. Hvala. Hvala sljedeći ima riječ gospodin Flavio Zanonato. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim pozdraviti povjerenika Oettingera koji je izjavio da sadašnja pravila o tržišnom natjecanju u Europi smatraju poteškoće europskim telekom operaterima u odnosu ima sa globalnim konkurentima, odnosno da ona ograničavaju konkurentnost europskih poduzeća. Dakle, mislim da bi u tom smislu bilo važno usvojiti zakonodavni paket koji je parlament odobrio u travnju, a koji se odnosi na jedinstveno tržište telekomunikacijama i mene zanima čuti vaše mišljenje o tome. Još jedno općenitije pitanje. Kako ćete osigurati pravilno natjecanje između različitih poduzeća koja djeluju u ovom sektoru, a ujedno zaštititi i interese potrošača i poduzeća i također u cilju sa pretvaranjem dobiti velikih operatera u investicije u digitalnu infrastrukturu, a ne samo u dividende. Telekommunikation ist zuallererst Telekomunikacija je prije svega usluga za građane, za komunikaciju među građanima, za razmjenu informacija među građanima, a industrija tu ima jednu svrhu pružene usluge nije sama u prvom planu. I ja mislim da je naša uredba o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu nešto što to uzima u obzir i stoga ja sada računam da će vijeće vrlo brzo zauzeti stav i da ćemo zatim u idućih nekoliko mjeseci pregovarati unutar parlamenta komisije vijeća i donijeti odluku. Pa ima i nekih koji smatraju da bi trebali zauzeti potpuno novu stajalište, potpuno novi pristup, novi zakon, ja to ne smatram. Ako ne uspemo zaključiti ovaj trenutni postupak, onda za dvije, tri godine možemo još uvijek donijeti nove, poboljšane prijedloge, ali sada je došao trenutak da ta uredba stigne i da kada stigne da ju se provede te da se zatim u idućih nekoliko godina reformira. Odbiti ju i odbaciti mislim da bi to bio lošiji put. U posljednjih nekoliko godina smo što se tiče zaštite potrošača, ali i što se tiče korištenja telekomunikacijskih usluga u korist potrošača, tu imamo ovaj velik napredak. Roaming je, na primjer, jedan od faktora. Dakle, da granice država članica ne određuju pristojbe. Tu zemstvo inozemstvo u, na jednom europskom jedinstvenom tržištu za digitalne usluge ne bi trebalo, ne bi trebalo postojati i zbog toga mislim da je to za naše građane velik napredak. Spomenuli ste dividende. Meni je upalo u oči da je većina telekomunikacijskih poduzeća koji su kotirani na burzi da dosta loše stoje i da dosta teško uspijevaju zadovoljiti svoje dioničare. A mislim da oni nisu jednostavno dovoljno veliki na ovoj globalnoj sceni. Mislim da trebamo raznolikost unutar Europe pa i na razini regija, regionalne ponuđivače, ali isto tako bismo trebali odgovoriti na pitanje kako izgleda e, industrijska telekomunikacijska politika. Ako vidite velika poduzeća u Sjedinjim američkim državama, onda jednostavno naša poduzeća nisu dovoljno jaka. Ja bih rado vidio jedno, dvoje, tri poduzeća koji bi mogli biti konkurentni i na globalnoj sceni. I mislim da je to jedan napredak o kojem, razvoj u kojem još treba raspraviti. Hvala vam, gospodin Krasnodepski. Hvala. Postoji jedna kontroverza, jedna oprečnost, a to je pristup kulturnim proizvodima, to je vrlo važno za mlade ljude. imali smo ove prosvjede, paneuropske prosvjede protiv akte, a s druge strane imamo autorska prava. Tu ja vidim jednu oprečnost, jedno područje kolizije. To je vrlo opasno za kulturu. Želim vas priupitati kako želite riješiti tu oprečnost, tu dilemu. Äh, äh, ja se zauzimam za stabilnu zaštitu autorskog prava. Mislim da ćemo zadobiti povjerenje građana u budućnosti samo ako njihovu intelektualnu snagu kada su autori, kada su odgovorne osobe za kulturni sadržaj nas ka, u kazalištu, muzici, uključiti njih u kulturu, da ćemo to uspjeti samo ako to ostane i rentabilan sektor. Dakle, autorsko pravo tome ono zahtjeva jasna pravila. Moramo autorska prava razraditi tako da i sutra imamo još i dalje autore, a s druge strane korisnici digitalnog okruženja žele da imaju lak pristup svim kulturnim proizvodima. Tu ravnotežu moramo naći, postoji niz prijedloga. U proteklih nekoliko godina su službe održale savjetovanja sa svim dionicima i ja vam se mogu vezati da iduće godine mogu izraditi zakonodavni prijedlog vezan uz zaštitu autorskih prava koji uzima u obzir i ovaj razvoj digitalnog svijeta. Hvala lijepa, gospodin Pavel Telička. Uh, uh, uh, Dobro večer, povjereniče. Već ste spomenuli roaming i znate vrlo dobro e, kakav je stav Europskog parlamenta o tome. Milijuni europskih građana čekaju ukidanje cijena roaminga i to dugo vrijeme. No još uvijek se vijeće uprečilo na tom putu i mene zanima što formalno ili neformalno namjeravate učiniti kako se taj prijedlog ne bi razvodnio. Osim toga, Vaš je predsjednik e, zatražio da unutar šest mjeseci izradite jedan prijedlog za ambicioznu reformu digitalnog tržišta. Vi ste dali neke naznake onoga što želite učiniti, ali možete li možda sažeto nam e, ukazati na četiri, pet ili šest ili koliko stupava te reforme i na kraju kako mislite da je raspodjela poslova između vas i potpredsjednika za digitalno tržište? Kolega Anšip je taj koji se bavi digitalnim tržištem. On je koordinator za niz povjenika, među kojima sam ja. I uopće ne sumnjam u to da će među nama postojati dobra kolegijalnost, dobar odnos. Ja njega već više godina poznajem, već u njegovom prijašnjem svojstvu kao predsjednika vlade. I proteklih nekoliko dana smo imali nekoliko prilike za razmjene mišljenja. Imamo dakle tu koordinacijsku funkciju s jedne strane, a imamo i moj input iz mojih službi s druge strane. Mislim da tu može nastati dobra sinergija koju vam mogu zajamčiti. Kao drugo, u vijeću ne možemo ništa postići na silu, možemo vrbovati za nešto s pomoću argumenata. I mislim da Budući da svaka država članica ima granice sa nekom drugom državom članicom, da ima i dovoljno građana koji će prepoznati prednosti ovih e, budućih razvoja. Znači, ministrima moramo pokazati da je ovo pitanje roaminga u interesu njihovih građana, prije svega što se tiče saštavanja tih e, pogre, pograničnih područja za njihove građane. Na imamo područje Rajne između Francuske i Njemačke. Imamo Baltičke zemlje, imamo zemlje Središnje Europe, raditi, e, živjeti, slobodno vrijeme, godišnji odbor. Svi se građani organiziraju neovisno o granicama pojedinih država članica i zatim ako je to moguće sa radnim mjestom i sa mjestom stanovanja, onda je to moguće i na ovom području Romega i to ne bi trebalo dovesti do posebno visokih pristojbi. Ukidanje roaminga je u interesu građana da i unutar svoje regije ima mogućnost organizirati se na prekograničan način. A za mene to znači isto tako i europeizacija digitalne politike u svemu, u infrastrukturi, u istraživanju, u standardima, pa i u pitanjima koji su vezani s time kako možemo građanima ponuditi prekogranične usluge. Građani više ne bi smjeli osjećati granice, ne bi smjeli mijenjati svoju SIM karticu. Na kada žele gledati televiziju, dakle u Njemačkoj plaća pristup, ali u Poljskoj nema, nema pristup televiziji i tako dalje i tako dalje. Hvala gospodine povjereniče. Imamo još e, dvije do tri minute viška, tako da možete govoriti normalnim e, ritmom i hvala vam svima što ste se držali zadanog vremena. A sada riječ ima gospođa Mariza Matijas. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodine Ettinger, u komisiji Barroso povjerenica koja se bavila ovim pitanjima je na neki način bila citizen friendly, da se izrazim engleskim izrazom, a sada ste vi malo više business friendly. E sada, kako bismo izbjegavali ponavljanje grešaka iz prošlosti i kako ne bi promicali interese velikih gospodarskih grupacija, hoćete li doista biti povjerenik za državljane i osim toga ako to budete činili u praksi, kako ćete postići da se digitalna prava tretiraju kao nova ljudska prava, a ne samo pitanje posla i biznisa. Imam također još jedno pitanje. Vi niste veliki prijatelj društvenih mreža, bili ste poznati po tome, a sada kada imate novi potvelj, novo područje djelovanja, hoćete li biti prisutniji na društvenim mrežama? Hvala. Ja mislim da ove predrasude da se netko zalaže za industriju, a ne za građane, da je, se to jednostavno treba zanemariti. Žao me, ja ne strepim od kontakata sa građanima, ja nemam niti potrebu više razgovarati s, vama ili sa organizacijama građanima. Kada god me netko priupitao, ja sam bio tamo, ja sam bio prisutan i to mislim i nastaviti. U proteklih nekoliko godina sam razgovarao i sa građanima direktno iz različitih država članica i to isto tako mislim nastaviti. Ali obrnuto gledano, potrebna nam je i, i privreda. Potreban nam je dakle s, s tim povezano i svijet rada. U socijalnom modelu gospodarstva u kojem se nalazimo nije moguće bez, bez privrede. Nije moguće izraditi široko pojasnu infrastrukturu, na primjer samo pomoću javnih sredstava. To je nemoguće. Potrebno je povjerenje privrede, povjerenje industrijskog sektora u pametnu europsku politiku kako bi se tu stvarala i radna mjesta. I zbog toga to proturječe kapital rad ili industrija mali ljudi, to, ja to ne svačam tako. Ja želim da Europa sveukupno postane konkurentnija i ako imamo jako gospodarstvo sa mnogo radnih mjesta, sa mnogo ulaganja, onda će doći i do povećanja kakvoće života svakog pojedinog građana. Hvala gospodine povjereniče. Od samog početka saslušanja pitanja su iznosili članovi odbora ITRE i KULT, zastupnici iz obaju odbora, a sada je vrijeme na našim predstavnicima iz odbora Jinko i Juri. Gospođa Julija Reda. Gospodin povjereniče, vašim odgovorima na pitanja Europskog parlamenta ste rekli da želite poboljšati inovacije, zaštititi dodatno osobna prava i prava potrošača. Jedan od središnjih promjena putem interneta je da korisnici nisu samo potrošači, nego da kreativno mijenjaju sadržaje. Što želite napraviti kako bi se povišala ta mogućnost kreativnog rada sa kulturom? Hoće li se biti Hoće li se uvesti ograničeno autorsko pravo ili hoćete li pokušati uvesti jedinstveno autorsko pravo na temelju Wittenberg projekta. Mislim da smo naučili iz akte da je iznimno važno uključiti civilno društvo i sve dionike u u ova pitanja i zbog toga želim postaviti sljedeće pitanje. se slažete sa vašim kolegom Andusom Ansipom da bi bila smislena inicijativa nešto tako i hoćete li imati i online saslušanje, na primjer, gdje ćete moći pružiti odgovore na pitanja internetske zajednice. Hvala. Ja mislim da je zakonodavstvo Koppelweit prijedlog komisije vezan za autorska prava najteži prijedlog zakonodavstva, iako ne mogu predvidjeti razvoj idućih pet godina. Imamo mnogo pripremnih radnji koje su službe komisije provale s tim u vezi i sada su sve te službe okupljene u jednoj glavnoj upravi. Dakle, ja sada mogu samo ubrzati tempo i proći kroz to. Autorsko pravo će proći samo ako dobijemo većinu u vašem domu i, za, i isto tako ako bude prihvaćeno od strane javnosti. Ako, po mogućnosti svi koji se bave temom kulturnih, gospodarskih i privatnih interesa, budu uključeni u ovaj razvoj. I ja sam se složio s toga i s tim saslušanjem. Ja sam spremna prihvatiti prijedloge Europskog parlamenta, prijedloge drugih osoba koji su dio tog procesa. To će ubrzati e, sam taj rad i dijelim u potpunosti stajalište mu kolega Andusa pa s tim u vezi. Hvala lijepa. Gospođa Izabela Anidonfi je sljedeća na redu. Hvala. Gospodine povjereniče, budući da će doći do usvajanja direktive o uslugama audiovizualnih medija, hoćete li uključiti europske državljane u ovaj proces i ako hoćete, kakvim sredstvima budući da javne rasprave koje sada primjenjuje komisija su zapravo neučinkovito sredstvo i građani smatraju Europsku uniju udaljenom i također demokratski nelegitimnom. Kada je riječ o uređivanju autorskih prava i tu se nadovezujem na pitanja svojih kolega, želim pitati što podrazumijevate, tako je barem prevedeno na talijanskom, kada govorite o stalnoj zaštiti autorskih prava i smatrate li da je uz a u zaštitu autorskih prava potrebno primijeniti također i načelo takozvanog fair use kako bi se zaštitila temeljna e, prava i slobode kao što je e, sloboda govora i sloboda misli. Hvala. Natürlich ist Brüssel Straßburg für einige Naravno da je Brisel i Strasbourg za neke države članice jako udaljen ali u reprezentativnoj demokraciji ste vi kao prvo predstavnici naših europskih građana. I mnogi zastupnici su mi rekli kako ozbiljno svačaju svoj posao i zbog toga ste blizi, bliski interesima vaših građana. Zbog toga ja ne želim samo predočiti ovaj prijedlog vezan za autorska prava vama kako bi službeno savjetovali o tome, nego želim i u prethodnom stadiju o tome s vama podiskutirati. Ja sam si to zadao, kao što sam to napravio i prije nekim prijedlozima zakonodavstva vezanih uz energetiku, da dođem na sastanke klubova zastupnika i da s tim kolegama, mislim da će to biti nekih 20-30 kolega sve skupa, koji su posebno zainteresirani za autorska prava i da već u prethodnom razgovoru raspravimo o svakom poglavlju, o svakom članku meni je draže da se kolege Europskih parlamenta uključe u ta radna prijedloga Europskog kometa, nego da kasnije onda vodimo duge i kontroverzne rasprave. Mislim, rasprave su potrebne, ali ja želim što dosljednije izraditi nacet samog prijedloga zakonodavstva. A zatim, koliko god bila velika ta udaljenost ka Briselu ili ka Strasburu, u digitalnom svijetu je onima koji su zainteresirani za autorska prava omogućen svaki oblik kontakta s nama. Ja očekujem niz konstruktivnih prijedloga, pa i vezano s to kako je komisija u proteklih nekoliko mjeseci unijela niz prijedloga na internetu za zaštitu autorskih prava i s tim u smo dobili mnogo popravnih informacija. Hvala lijepa. Sljedeći ima e, pitanje gospodin Nikolas Bey koji zaključuje ovaj krug pitanja. Želim zahvaliti svima i naročito gospodinu Oettingeru na sjajnoj disciplini. Svi ste se držali vremena i sada predajem vodstvo gospođi Silvije Kosta predsjednici Odbora za kulturu. U redu dajem riječ gospođi Adini Joani Balean, Izvolite. Hvala, gospodine povjereniče. Nakon energetike sada vam je povjereno jedno tržište na kojem ne dolazi do fizičke transakcije i to čini također digitalno tržište posebnim. Kada je riječ o energetici, vi ste se kladili na infrastrukturu, a ovdje ste opet ponovili da će infrastruktura biti ključna za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta. No, e, sa razvojem interneta našli smo se u jednoj neuravnoteženoj situaciji sa zakonodavnog stanovišta, odnosno imamo sektor telekomunikacija na kojima imamo preveliku regulativu koji traži naše ulaganje, a također imamo i igrače koji se koriste sve više široko pojasnim tehnologijama, a ne sudjeluju u tom trošku. Dakle, kako ćete to riješiti modernizacijom zakonodavnog okvira i koji će biti poticaj za sektor telekoma da privatno ulaže u infrastrukturu. Hvala. Hvala gospođo Valjan. Gospodin Ettinger, izvolite. Za privatno ulaganje nam je kao prvo potrebno povjerenje ulagača u naše tržište, dakle sigurnost planiranja treba nam digitalna politika koja je sposobna izraditi prognoze kako bi ulagač u idućih nekoliko godina, pa i za one koje smatra financijskim partnerima, dioničarima i drugima, može osigurati dobit. A kao drugo, u nekim slučajima nam je potrebno sufinanciranje, dakle javno financijska sredstva kako bismo pokrenuli privatno ulaganja. Tu moramo vrlo pažljivo provjeriti gdje i u kojem omjeru su potrebna sredstva iz poreza. Ne smije doći do učinka da se samo sve poveže, već treba doći do ubrzanja. A isto tako, otvorno vam mogu reći da bi mi najdraže bilo da kada bi pri dovršenju digitalnog tržišta imali samo jednu regulatornu službu, a ne 28 takvih. No ja sam realist. Naše nacionalne vlasti će srednjoročno odbiti, odustati od nacionalnih regulatornih tijela. I zbog toga utoliko više trebamo pojačanu suradnju tih 28 nacionalnih regulatornih sredstva. Imamo dakle EIZA na području energetike koja je dalje doprela nego BEREK na području digitalnog svijeta. I ja ću vrlo uskoro pozvati svih 28 regulatornih tijela kako bi s njima raspravio o tome kako njihov rad može sudovati u europeizaciji digitalne politike putem koordinacije i harmonizacije njihovih e, regulacijskih djelatnosti i kako oni mogu doprinijeti tome, a ne onemogućiti to. Hvala riječima gospođa Marlene Mici. Hvala. Gospodine povjereniče, u svojem pismu spominjete da je jedan od vaših ciljeva podržati kreativnu industriju i kulturnu industriju i također e, istražiti koji su njihovi potencijali za gospodarstvo. Kada je riječ e, o infrastrukturi interneta, također e, lošem okruženju za e-trgovinu, recimo nedostatak sredstava za mikroplaćanja je također regionalno smanjeni PDV za smanjenje za izradu kulturnih sadržaja ograničavaju taj cilj i što mislite kako možete ukloniti te prepreke e, razvoju kulture i nadalje zahvaljujući novim tehnologijama i također nedavnom e, korištenju 3D skeniranja i printanja sada se repliciraju i kulturna nasađa i to više nego inače. Zabrinjavaju vas te implikacije nove digitalne tehnologije po kulturno nasljeđe u Europi i nadalje možete li razraditi koje su mjere razrađene kako bi se zaštitilo europsko nasljeđe i kako bi se zaštitili umjetnici i umjetnost e, od porasta korištenja takve tehnologije. Hvala. Hvala, izvolite gospodine povjereniče. digitalni svijet i mogućnost kopiranja i mogućnost skidanja kulturnih e, usluga, to je opasnost, ali i prilika. Vi ste spravo spomenuli opasnosti s tim u vezi i zbog toga ćemo na području autorskih prava raditi za tome da izradimo učinkovite zaštitne mjere, jer ovo trenutno autorsko pravo je izrađeno prije nego što je digitalni svijet dospio u samu srž naših društava. Kao drugo, to je dakle prilika. Ja poznajem e, mlade tvorce filmova, mlade producente, kratkih e, videa, koji bi bez mogućnosti širenja putem interneta izgubili svaku priliku da budu poznati, a oni su ovako unutar nekoliko dana dobili priliku da ostvare uspjeh na razini cijele Europe. Dakle, ove prilike koje postoje posebice za novo osnovana poduzeća treba iskoristiti, treba poticati, treba organizirati, a opasnost opasnosti treba ograničiti putem dobro, dobre politike osobskih prava i stoga kao što sam rekao želim tijekom iduće godine iznati prijedlog u konzultaciji s vama. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Markus Precel iz odbora IMKO. Hvala gospodine povjereniče. Danas ste 15, 15 minuta govorili o gospodarstvu, o digitalnom gospodarstvu i rekli ste mnogo toga točnoga. Rekli ste da se još uvijek osjećate zastupnikom naroda i dakle mislim da biste kao zastupnik naroda trebali razmisliti o onome što je u interesu europskih državljana, naročito o zaštiti podataka. Vi ste spomenuli samo jedan put taj izraz u posljednjih pola sata, niste odgovorili na pitanje o neutralnosti mreže. Moje pitanje je sljedeće kada je riječ o nediskriminiranim napadima na privatne podatke naših državljana od strane trećih zemalja i od strane raznih eh, drugih zemalja, što bi se moglo učiniti? Što možete vi kao povjerenik učiniti po tom pitanju? Hvala. Izvolite, gospodine Ettinger. Pa, e, istina je, ja se uvijek e, suočavam sa izazovima i uvijek sam e, jasno govorio o zaštiti podataka. Ja sam rekao da fragmentacija nacionalnog zakonodavstva kada je riječ o zaštiti podataka nema smisla. Ja odgovaram na sva pitanja i ne izbjegavam ih. Dakle, odgovorio sam na sva pitanja koja su mi postavljena, a težište do sada nije bilo na zaštiti podataka u pitanjima. No, imamo jedan dobro poznat projekt, a to je uredba o zaštiti podataka i na tome ćemo nastaviti raditi i usvojit ćemo ga. Ja sam se s time posavjetovao sa drugima, ja nisam bio nadležan za to pitanje, ali smatram da je učinkovita zaštita podataka jedino europska. Zatim drugo, imamo prijedlog dosta visokih standarda i tu dolazimo do ključne točke. Neke zemlje članice su bile u prošlosti prilično suzdržane po tom pitanju, a tu mislim i na svoju zemlju kada je riječ o stavu vijeća i to sada više neće biti prihvatljivo. Na kraju, kada pregovaramo sa SAD-om o presretanjima komunikacija. Ako želimo imati uspjeha u tim pregovorima, onda ćemo morati zauzeti jedan zajednički europski stav i govoriti jednim glasom. Uz to moraju pristati i zemlje koje su blizu SAD-a. Znači, trebamo reći jasno koje su granice naše suradnje. Dakle, ako zauzmemo ta dva važna stava, mislim da ćemo moći usvojiti odgovarajuće standarde za zaštitu podataka e, naših državljana i u tim situacijama. Sada ima riječ e, gospodin Žamari Avada iz odbora za kulturu i odbora Juri. E, hvala, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Vi kao i ja vrlo dobro znate da je zabranjeno krasti naranče i bicikle, ali ovdje ima ljudi koji smatraju da je izvedivo uzimati kulturne proizvode bez da se za njih plaća i to zove slobodom. Ja mislim da kultura ne može postojati bez gospodarstva kulture, odnosno Gospodine povjereniče, vi ste rekli da ćete se truditi da svi oblici zaštite autorskih prava doista zaštite stvaratelje u Europi protiv e, stranih giganata koji se služe tehnologijom kako bi izbjegli europsko zakonodavstvo na području zaštite autorskih prava i također ne poštuju porezne odredbe. To je moje prvo pitanje. Ako dopuštate imam i drugo. Koje je vaše mišljenje o budućnosti privatnog sektora? Izvolite, gospodine povjereniče. Gospodine Oettinger. Fernsehen und Hörfunk und öffentlich-rechtliche Träger. Postoji taj dostrutiki poredak eh, koji se odnosi na TV kuće i na eh, radio kuće, no treba osigurati kvalitetu i treba vidjeti kako će ta oba stupa i javni i privatni se međusobno odnositi, tu mislim na eh, pay TV, na pay per view, na reklame i tako dalje. I mislim da ova temeljna pravila treba poštivati. Drugo, govorili ste o autorskim pravima i o pravima intelektualnog vlasništva. Nadam se da ćemo mi moći osigurati svim državljanima pristup kulturnim proizvodima i sadržajima, no i obratno je također istina. Ne možemo živjeti samo od autorima iz prošlosti, trebaju nam autori budućnosti. Zato nam je potrebna učinkovita zaštita autorskih prava. Moraju postojati jasna pravila o tome tko su nositelji autorskih prava. kako bismo utvrdili što im pripada. Dakle, u digitalnom svijetu to još nije jasno. Mogućnost skladištenja, prijenosa podataka i također traženja podataka treba također uzeti u obzir i pitanje autorskih prava. S druge strane, ne možemo reći da je sve na raspolaganju svima i da ne postoje autorska prava. Iz svojih proizvoda naravno da trebate moći izući korist. I to mora biti u interesu Europe, odnosno osigurati da oni koji su nositelji tih prava ih mogu i koristiti. A sada ima riječ gospođa Cornelia Ersti iz odbora ITRE i LIBE. Hvala lijepa. Želim se i ja osvrnuti na zaštitu podataka. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije treba ići uz korak zaštite podataka, tu mislim na kriptografiju, tu mislim na sigurnost računala. Dakle, čitavo to područje sigurnosti novih tehnologija treba uživati našu posebnu pozornost, naročito u, industriji. Što mislite poduzeti po tom pitanju? Zatim, drugo pitanje. Slažete li se sa stavom Europskog parlamenta sukladno kojem nije prihvatljivo postojanje e, rupa kada je riječ e, o softveru, da tu treba postojati postupak e, protiv onih e, koji e, krše pravila. Dakle, open software treba biti doista iskoristiv. Ma, pitanje sabe sigurnosti i zaštite podataka i kriminala su pitanja zapravo koja se tiču sviju nas. Povjerenje državljana u digitalni svijet sutrašnjice ovisit će u velikoj mjeri o tome kako će se podaci skladištiti i koristiti. Dakle, smatram da u nekim područjima digitalnog gospodarstva još uvijek zaostajemo i ne držimo korak sa razvojem. Kada je riječ o sigurnosti, imamo potrebnu stručnost, imamo na raspolaganju i potrebne alate. Dakle, mi u Europi možemo biti avangarda po tom pitanju. Vi ste me pitali slažem li se sa stavom parlamenta. Pa to ćete vidjeti u sljedećih pet godina. Ja ovaj parlament shvaćam doista ozbiljno i u tom smislu e, vaš zahtjev za češćim savjetovanjima su za mene zapovjed. Hvala gospodine Oettinger. A sada ima riječ e, gospodin Jan Filip Albrecht iz odbora Libe. Izvolite. Da, hvala lijepa gospodine povjereniče. Imam tri pitanja. Kako ćete izbjeći da stav vijeća o zaštiti podataka bude udaljen od stava parlamenta? Kako ćete osigurati da niti jedan europski operater se služi softverom koji će omogućiti potajni pristup NSA i kako ćete pokrenuti postupke protiv zemalja članica koje su prekršile članak 15.3 kada je riječ o skladištenju podataka i tu mislim na odluku iz travnja koja eh, obvezuje operatere da poduzmu određene mjere po pitanju skladištenja podataka. Da, zaštita privatnosti je među mojim ovlastima i ja namjeravam e, poduzeti vrlo uskoro reviziju zakonodavstva po tom pitanju. Jasno je da zemlje članice moraju provoditi europsko pravo i to je obveza koja proizlazi iz europskih ugovora. Dakle, tu komisija nema mogućnost ocjenjivanja i to je bilo tako i u pitanju energetike. Mi pokrećemo postupak radi kršenja ugovora bez obzira na e, stav vijeća i bez obzira na veličinu neke zemlje. ako se ne provodi neka europska odredba, onda se pokreće takav postupak e, kako bi provedba europskog prava bila potpuna. Zatim, e, što ja mogu učiniti u suradnji sa vijećem? Možemo se boriti u trijalogu zajedno s vama. Možemo uvjeriti vijeće u demokraciji, ne možemo nikoga ni na što prisiliti. Druga grana europske zakonodavne vlasti, da se tako izrazim, zauzima svoje stavove, a ja ću nastojati održati kontakte sa kolegama koji su nadležni za digitalno gospodarstvo u vijeću kako bi ih uvjerio u naše stavove, a tu mislim i na e, kolege koji su iz moje zemlje. E, sada ima riječ gospodin Marko Zullo. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče Oettinger, Ove ovlasti koje će vam biti povjerene su ključne za razvoj i za gospodarski oporavak Europe. Ja dolazim iz jednog novog političkog pokreta, pet zvijezdica i jedan od naših slogana je krenimo od općina koje su zapravo žarište ponovne izgradnje ove Europe i Komisija također se kreće u tom pravcu promičući projekte poput pametnih gradova Smart Cities i tu se okupljaju sektori poput e, transporta, energetike i telekomunikacije i time se nastoji potaknuti ovakvu renesansu. No, ova pitanja su, se tiču više glavnih uprava koje nisu mogle međusobno učinkovito surađivati. Moje pitanje je hoćete li dakle vi na sebe preuzeti vođenje ove inicijative, dakle ponovno kretanje od, e, od gradova i hoćete li vi potaknuti ovakvu suradnju između glavnih uprava? Gospodine Ettinger. Gospodine Zullo, imate potpuno pravo. u gradovima i u gusto naseljenim područjima zapravo imamo preklapanje više svjetova i zato je prije tri godina e, komisija pokrenula inicijativu Pametni gradovi i zajednice. I zato su bili nadležna tri probiranika Kalas za promet i e, Krusa za energetiku. I tu smo surađivali zato jer moderne mreže štede energiju. Savršeno upravljanje transportom e, može smanjiti prometne zastoje, može smanjiti opterećenost, može smanjiti potrošnju energenata, fosilne energije i također emisiju i CO2 i na taj način e, se smanjuje i vrijeme putovanja potrebno za odlazak recimo u nabavku. U sljedećih nekoliko mjeseci Nastojat e, ću vidjeti kako možemo iskoristiti sredstva iz proračuna provođenjem pilot projekata koji mogu pokazati kako se u gradovima sutrašnjice mogu uspješno međusobno umrežiti transport, telekomunikacije i e, ostalo. Ja ako budem e, imao sreće, onda ću imati uspjeha o tome. Svi ravnatelji sve glavne uprave, svi povjerenici su surađivali na ovom projektu, a e, uspjeh i rezultati će postati vidljivi u sljedećih nekoliko godina. Hvala gospodine Oettinger, a sada dajem riječ gospodinu Nikolasu Baju. Gospodine Vrniće, u rujnu prošle godine su Francuzi usvojili jedan antiteroristički zakon na temelju prijedloga gospodina Valsa, a članak 9 e, tog zakona predviđa uklanjanje pristupa određenim internetskim stranicama da prije toga nije potrebna dozvola sudaca. Dakle, izvršna vlast odlučuje sama o pristupanju internetskih stranica dok teroristi pokušavaju izbjeći upravo te mjere sa određenim e, softverima. Prošli sjećan je Francuska preuzela jedan model i primjenjuje je taj model na jednog komičara koji je sličan e, gospodinu Grilju u Italiji. Nekoliko zakona u Francuskoj već uvelike ograničavaju slobodu izražavanja i stoga je moje pitanje jednostavno što vi mislite napraviti kako bi se kako biste obranili pravo, digitalno pravo i pravo na informacije koje neke vlasti ograničavaju. Hvala. Gospodin Entinger. Das Gesetz noch nicht, aber ich werde es mir besorgen und mir dazu eine Meinung bilden. Im generell Hvala vam. Ja ne poznajem dobro ovaj slučaj, ali reći ću vam što mislim općenito. Kada je riječ o slobodi o ovom pitanju vezanom uz Francusku, imam izvrsnu ideju. Sloboda, slobodno kretanje su od uvijek za Francusku bila temeljna načela. Kada govorimo o terorizmu, o prirodnim nepogodama, o tome kako e, država na to reagira, tada, tada se stvar mijenja. Naše društvo mora imati odgovore za slučaj terorističkog napada. To mora biti u slučaju digitalne infrastrukture. Pa sjetite se za svih onih ljudi koji koriste projekt EZRA zdravstva, koliko se upravlja, odnosno u kojoj mjeri se upravlja željezničkim sustavima uz pomoć infrastrukture, digitalne infrastrukture. Pa napad na naše podatke može dovesti do težih posljedica nekih drugih vrsta napada, recimo bombaškog napada. Dakle, moramo biti kadri odgovoriti na te situacije? Da to je nešto što bi se moglo evo, dogoditi u Francuskoj i u tom smislu onda mogu podržati ovo što se u toj zemlji poduzima. Važno je garantirati sigurnost i to je važno i za digitalno gospodarstvo. Hvala vam, gospodine Ettinger. Dajem riječ gospodinu Bogdanu Andreju Zdrojevskom. Izvolite. Chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe odpowiedzi. Gospodine kandidate zapovjednika, želim vam serdecznie zahvaliti na vašim dosadašnjim odgovorima. Ja imam tri pitanja, ali zapravo ste već odgovorili na jedno pitanje koje sam vam mislio postaviti. Drago mi je što smatrate europski film veoma važnim. Ja to također smatram i moje pitanje je stoga vezano upravo uz tu temu, europski film koji se oslanja na jezičnu raznolikost. Želim vas priopitati imate li u planu neke vas inicijative, neke projekte, pomoću kojeg ćete podržati europski film u svojoj raznolikosti na globalnom tržištu. Moje drugo pitanje se tiče medijskog tržišta. Imamo sve veći rast e, konvergencije u medijima, a postoji jedna direktiva o audiovizualnim uslugama, a postoji i direktiva o elektroničkoj trgovini.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 zajedničkom digitalnom tržištu jezična različitost će biti očuvana. Nije riječ o pojednostavljivanju i ujedinjavanju jezične, odnosno glazbene ili književne kulture. Naprotiv, riječ je o očuvanju statusa i o njegovoj zaštiti. Kinematografska industrija u Europi. I uz partnerski odnos sa SAD-om smatram da ju treba podržati zato što je važna za naše vrijednosti i za naše građane. Važno je nagrađivati evropski film, organizirati filmske festivale, i tako dalje. Treba doći i do razvoja tercijalnih djelatnosti u tom smislu. Kada je riječ o glazbi i o filmu, oni u budućnosti treba zadržati svoj europski karakter. Kada je riječ o vašoj drugoj tvrdnji, slažem se s vašom analizom i o tome ću voditi računa što je više moguće u svom budućem radu. I još jednom, digitalno tržište ne znači spajanje svih kultura i svih medija, naprotiv, znači nešto sasvim drugačije. Hvala vam, dajem riječ e, zastupnici mi je Petra Kumpula Natri. Todella tärkeä There. Please for the beginning, because we didn't uh, finish from beginning. Uh, kiitän linjauksestanne, että haluatte ulottaa digipalvelut kaikkien ulo... Hvala vam ih što ste se odlučili pozabaviti uh, svim ovim važnim aspektima. Nemamo zaboraviti da u Europi imamo još 20% ljudi koji nemaju pristup internetu. Važno ga je proširiti na sva područja. Digitalizacija može imati važan udio u našoj industriji. A što je sa malim operaterima? Njima je jako teško, veličina je važan aspekt. I važno je moći sudjelovati u inovacijama. Nije samo filozofsko pitanje ukoliko govorimo o digitalnom društvu, možda će se promijeniti i sama priroda posla. Kako možemo uključiti u to organizacije građana, odnosno civilno društvo? Gospodin Oettinger. Betriebsräten i Gewerkschaften ähm, die gesamte digitale Arbeit zu erörtern. Ja sam spreman susresti se i predstavnicima radnika predstaviti svoje prijedloge. Digitalna industrija se naime tiče upravo tih ljudi i važno je imati na umu trajno obrazovanje. U prošlosti se naime uglavnom govorilo o zaštiti e, radnika, pitanju zdravstvena zaštita, zaštita od različitih emisija, a sada je, govorimo o digitalnoj industriji, riječ o drugačijoj industriji, čija je budućnost drugačija. Kada je riječ o sindikalnim predstavnicima ili nevladinim organizacijama, važno je e, upravo imati na umu tu razliku. Tu razliku. potom potrebne su nam velike industrije koje će se baviti svojim područjima. Međutim, važne su i mala i srednja poduzeća koja trebaju obaviti, svoj dio posla, jer u suprotnom e, nećemo imati veliku važnost na svjetskom tržištu. To se tiče softverske industrije, industrije telekomunikacija, ali općenito i hardvera. I ukoliko pogledamo malo brojčane pokazatelje. Američko tržište je manje, međutim moguće ga je usporediti. Pogledajmo Aziju, Kinu, Japan i porazmislimo o raspodjeli kapitala, o penetraciji na različita tržišta, koja je penetracija pojedinih tvrtki. Pa tada možemo vidjeti da neki od naših glavnih dionika tek trebaju narasti zato što će se u suprotnom mm, izgubiti, odnosno pronaći će se unutar, bit će upijeni od strane drugih e, tvrtki na svjetskoj razini. Kao što sam prije rekao, u Ligi prvaka nije dovoljno samo sudjelovati, važno je integrirati se sa drugim dionicima na svjetskoj razini. Hvala vam. Riječ ima zastupnik e, kirkop Gospodine Oettinger, možete nam objasniti što ćete učiniti kako biste se osigurali da male i srednje tvrtke ne, mogu, ne budu zaustavljene u svom razvoju, naročito u situaciji kada je potreban gospodarski e, oporavak i da to nećete učiniti sa ovim novim zakonodavstvom o zaštiti podataka. I što se osvrnuti na kibernetički kriminal i sigurnost. Zabrinjava me sigurnost mreža u Europskoj uniji i kada je riječ o porezu na digitalnu infrastrukturu, mislite li da postoji potreba za traženjem svjetskih partnera uz investiciju od, strane same Europske unije? Hvala vam. Povjereni Kada je riječ o e, drugoj točki potrebni su nam visoki standardi za sigurnost i zaštitu podataka. I potom zasigurno trebamo voditi dijalog sa drugim dionicima na svjetskoj sceni kada je riječ o prijenosu podataka, konzultacijama, kako bismo imali e, standarde na svjetskoj razini. Kada je riječ o vašem prvom pitanju, koja se tiče malih i srednjih poduzeća. Zasigurno su start-upovi najveća mogućnost za Europu u ovom trenutku. I unutar programa Obzor 2020. predviđamo čitav niz projekata namenjenih malim i srednjim poduzećima. Dakle, ova sredstva neće biti namijenjena pojedinim velikim industrijama, odnosno velikim tvrtkama. I to e, jasno stoji i u zakonodavstvu kada je riječ o proračunu. Mm, potom, kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, potrebno je za njih imati odgovarajuće projekte koji se trebaju elaborirati, trebaju biti skrojeni po mjeri. Potrebno ih je motivirati kako bi sudjelovale. Potom su tu financiranje s pomoću rizičnog kapitala i od strane banaka, govorimo i o privatnim banaka. Dakle, kada govorimo o rizičnom kapitalu unutar informacijskog komunikacijskog sektora, to ćemo pitanje morati dodatno produbiti. Jer koliko vidimo, ukoliko se pojavi nelikvidnost, to nas ne bi trebalo udaljiti od e, zadanog cilja. Naprotiv, trebali bismo investirati, nastaviti investirati ne samo s obzirom na kretanje tržišta, već bismo ih upravo u IT sektoru trebali, da bi trebali bismo podržati ideje, jer ideje mogu biti zanimljive u nekim drugim oblicima ili ih možemo kasnije podržati. mala i srednja poduzeća u industrijskom sektoru sasvim će se promijeniti u budućnosti. Naprimjer, jedan današnji stroj će u budućnosti biti dijelom tvrtke kojom će se upravljati korištenjem informatičkih sustava. Dakle, naša tradicionalna industrija će u tom smislu moći doživjeti promjene. Hvala vam. Dajem riječ e, zastupniku Mihajlu Tojreru. Herr Kommissar, Sie haben sich zu Cloud Computing... Hvala vam, predsjedavajuća. Vi ste nešto neodređeni kada riječ o cloud computingu. Možete li nam nešto reći o tehnologijama koje se koriste za kodiranje podataka? A drugo pitanje se tiče tržišne utakmice u Europi. Povjerenik Almunija je istaknuo da ovaj pravni okvir nije dovoljan zato što je teško ograničiti monopol tvrtke poput Google-a. Vi ste rekli da su nam potrebna rješenja na europskoj razini Treba li nam na europskoj razini jedna internetska tražilica? Kako možemo uz pomoć IT sektora biti konkurentniji? S tim u vezi imamo evropsku, evropsko zakonodavstvo kada je riječ o zaštiti podataka. Imamo vrlo visoke standarde u tom smislu. Moramo e, vidjeti što je moguće učiniti na području tehnologije i to uz prihvatljive troškove. I potom moramo to izanalizirati. Kada je riječ o slučaju Google, moramo vidjeti hoćemo li ga smatrati jednim jedinstvenim slučajem, počeš od 2010. ili ćemo se njime pozabaviti u 18 različitih scenarija. Kad je riječ o situaciji sa Googlom nakon 2000, odnosno, 2014. nakon svih protivljenja koje smo čuli, potrebno je doći do kompromisnog e, rješenja, odnosno ići dalje od onoga što je odlučeno u veljači. Jer ćemo u suprotnom ojačati poziciju Google umjesto da je ograničimo. Kada je riječ o internetskoj tražilici, ne smijemo smetnuti suma da sve zanima kako to može utjecati na druge sektore europskog gospodarstva. Što se tiče neutralnosti mreže, Razmišljanja, razumijem razmišljanja prisutna u parlamentu i učinit ću što bude mogao da se prijedlog komisije ne ublaži od strane vijeća. Dakle, zajedno sa parlamentom ćemo pokušati napredovati na ovom slučaju. Dakle, imamo prijedlog komisije, a prije svega ja trebam podržati taj prijedlog, zato što je komisija, se usvojila ovaj prijedlog i to jednoglasno. Trebamo razmisliti o mogućnosti kompromisa između parlamenta i komisije, ali da pritom ne, ne ublažimo previše prijedloga, kako bi to htjelo vijeće. Hvala vam. riječ ima zastupnik Toti. Hvala vam, predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, već sam ocijenio vaše, vaše odgovore u pitanju autorskih prava. Međutim, postoje vrsti zakonodavna praznina koja se ne odnosi na internetske gigante. Kada je riječ o zaštiti e, potrošačkih prava, pa tako i o promociji kulturne različitosti. I zato me e, zanima koji koje aspekte trenutnih zakonskih propisa potrebno revidirati kako bi se oni prilagodili ovim e, izmijenjenim okolnostima na tržištu i potom kako ćete iskoristiti nove digitalne instrumente kako biste ojačali povezanost Europske unije sa svojim građanima te promovirali sudjelovanje građana u, europskom projektu. Hvala vam. Gospodin Oettinger. Ihre Frage nach Reformbedarf. Vaše pitanje vezano uz potrebu za reformom europskog prava, pomoću digitalizacije našeg radnog, naših radnih mjesta i našeg okruženja i tu kažem da, postoji obsežan, obsežna potreba za reformom, bilo da se radi o zaštiti podataka, osobnim podacima, autorskog prava, regulative vezanih uz jedinstveno tržište ili nemamo europskog zakonodavstva ili imamo zakonodavstvo koje nam je došlo iz analognog svijeta i koje ne uzima u obzir digitalni karakter. Sada moramo prepoznati digitalnu revoluciju, zatim moramo provjeriti koje su zaštitne mjere još dobre, dakle koji alat je još e, dobar i zatim moramo reagirati. A kako bi nas ozbiljno svačali moramo sve učiniti kako bismo ugradili zaštitne mjere koji su i provedivi na području Europske unije i koje bi izvan Europske unije mogli drugi preuzeti kao vrlo privlačne mjere. Hvala vam gospodine Ettinger. Dajem riječ zastupnici Evelin Gebhardt iz odbora INKO. Eh, Hvala lijepa gospođo predsjednice, dragi gospodine Ettinger, Cijelo vrijeme se pitam što to znači kada kažete da imate pozitivno mišljenje o Europskom parlamentu. Vidim da te simpatije, to je izraz da nas zapravo ne svačate. vrlo ozbiljno, no to nije samo bit mojeg pitanja. Kupovina na internetu, tu građani i građanka ostavljaju trag za sobom, a da to zapravo ne žele. Zatim se ti podaci prikupljaju i to je dio zaštite podataka koji se ne smatra uvijek vrlo ozbiljnim u okviru rasprava i zanima me kako mislite riješiti taj problem tog tržišta gdje se, koji je već nastao, gdje, se prodaju i kupuju podaci vezanih uz ponašanje prikupnije europskih građana i građanki. Želite li ozbiljno pristupiti toj temi? Ako da, kako mislite pristupiti toj temi? Izvolite. Nema sumnje ako netko kupuje prehrambene proizvode, odjeću, ako rezervira putovanja putem interneta, onda on postaje vrlo atraktivan za one koji prikupljaju te podace. To je opasno, ali moguće isto tako i iskoristiti to u svrhu gospodarstva. Mislim da građani imaju pravo da se njihovi podaci ne mogu dugotrajno pohranjivati, da se ne mogu koristiti bez njihove dozvole. Dakle, potrebno nam je potreba nam je zahtjev za brisanjem, zatim se informacije brišu i to je to. Dakle, ne treba zatim ponovno nešto poduzimati ali za to su mu potrebne mogućnosti da, da se informira o tome. Stoga se ja zalažem na pravo informacije za građane sve za ono područja gdje se radi da misli da se njihovi, njegovi podaci pohranjuju i da zatim može dobiti informacije da li su ti podaci pohranjeni ili ne, koliko dugo ih se pohranjuju i jesu li ti podaci bili upućivani nekom drugome. Ja smatram to pravo na informaciju iznimno bitnim. I zatim postoje i postoji to pravo na zaborav i na brisanje i to je vrlo učinkovit e, završni korak e, za građane. Obrnuto gledano, neki građanin može htjeti da se podaci pohrane, na primjer, e, kada dućan za prehrambene proizvode ili dućan za odjeću pohranju njegove podatke tako da kasnije pri trećoj kupnji može, na primjer, mu se ponuditi odgovarajuća ponuda. Mislim da treba stoga uzeti u obzir i interese građanina i dati mu mogućnost da se mogu iskoristiti podaci koji se pohranju. Ali to gledano isto tako se mora odgovoriti na njegova pitanja, mora posjeti pravo na transparentnost i pravo na brisanje podataka. Hvala gospodine Utinger. Sada je sljedeći unik za Bine Perhajan, izvolite. Poštovani gospodine Prveniće, u vašem pismu kažete da želite u prvoj polovici svog mandata izraditi novo zakonodavstvo u autorskom pravu. Prije svega se želite osvrnuti na digitalnu revoluciju, nove načine potrošnje, i tu ste rekli da je kakvoća važnija od brzine. Najveći izazov pritome je naći ravnotežu između toga da imamo dobru zaštitu autora i ponuđivača sadržaja, da s druge strane potičemo i kreativnost, eh, da stvaramo nove sadržaje, a isto tako da zadovoljimo sve veću potrebu za lakšim pristupom po internetu i e, olakšano izdavanje dozvola da bi mogli potaknuti nove usluge, i na području e, interneta. Kako mislite u okviru ove reforme autorskog prava upravo naći tu ravnotežu, razbiti taj gorijski čvor, jer nitko nije našao rješenje na ovo pitanje patenata i kako u tom smislu gledate na ojačanje e, kreativnog sektora kulture, e, dakle na nešto što je korisno za naše nasljeđe, ali i za gospodarstvo. Ova ravnoteža da je kultura i gospodarsko dobro, to je istina. Mislim da kultura ne bi se trebala moći kupiti putem reklame i drugih sadržaja. Kulturna vrijednost i sadržaj mora ostati u rukama autora. To vrijedi za kazalište, to vrijedi za muzeje, to vrijedi za sve dijelove kulture. Dakle, sam primat kulture se tiče onoga što kreće od kupnje, od e, poticanja gospodarstva, to je nešto što je dobro, ali što ne bi trebalo utjecati na sadržaj, izmijeniti sadržaj. Kao drugo, na primjer, imamo temu autorskih prava i prodaju tih proizvoda i jednu od glavnih institucija gdje se to koristi u našim školama. Naša djeca, naši učitelji, njima ide na korist kada mogu dobiti pristup proizvodima koji su pod autorskim pravom. I stoga se treba razmišljati o masovnoj potrošnji. Ne radi se o tome da je kultura toliko skupa da je ona nedostupna većini naših e, građana. Ako se, na primjer, javne ustanove za obrazovanje ne mogu dopustiti takav trošak. I stoga ste rekli da u prvoj polovici to nameravam. E, ja mislim da je bolje pažljivo to pripremiti nego brzo i zbog toga imamo cijelu 2015. godinu za raspravu po tome i da da se savjetujemo o različitim gradivnim blokovima iz pojedinih glavnih uprava. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Holzer iz odbora Libe. Hvala gospođo predsjednice. Gospodin Eitinger kao kandidat za povjenika za digitalno gospodarstvo i društvo ćete biti odgovorni za to da se pobrinute da europsko gospodarstvo i društvo u potpunosti iskoristi potencijale računarstva u oblacima, big data. Kako želite osigurati da se sve te inovacije održavaju u okviru e, temeljnih prava o zaštiti podataka i da pri svakoj inicijativi krećete upravo od tog polazišta, kako u tom smislu gledate na e, zaštitu temeljnih prava naspram interese industrije. Rekli ste da ste isto tako i za strateške programe, odgovorni ste za upravljanje na internetu, a kako želite osigurati da europski standardi pri zaštiti podataka postanu europski e, međunarodno priznati standardi i da se u međunarodnom okruženju postuje e, europsko zakonodavstvo. Gospodin Ettinger. Mogu samo zajamčiti da ću marljivo i naporno raditi na ovome, ni više niti manje. Hoćemo li uspjeti ostvariti međunarodne sporazume? To ne znam, zato su potrebna dva potpisa. Ja ne mogu nekoga prisiliti s tim pomoću pištolja, ali mogu raditi na tome. Dakle, kada se radi o zaštiti podataka u sporazumu sa Sjedinjeničkim državama ili sa Rusom, na primjer, to ovisi o obje strane. I zbog toga nemam nikakvu garanciju naporan rad da, argumenti da, ali ništa više. Pa i vi ste na posljedku za ovaj rad tu važniji nego ja, nego ja kao povjerenik. Ja mogu izneti prijedloge koji sadrže standarde, ali na posljedku odlučuju parlament i vijeće. Zakonodavstvo to je vaša zadaća, a iznošenje prijedloga to je moja, naša odgovornost. Možete me mjeriti po tome da ću kompetentno i pažljivo izraditi prijedloge koji će biti, koji će biti visoko kvalitetni prijedlozi, ali ne mogu zajamčiti ishod samog postupka. Tu nisam e, dobar sugovornik i molim vas da me procijenite na temelju rada, na temelju prijedloga i kvalitete mojih prijedloga, a inače mislim ovo je potpuno e, novo područje zaštita podataka na području informacijskih tehnologija, to je potpuna novost u okviru digitalne revolucije, ali znam samo da ako ništa ne poduzmemo na europskoj razini, ako Europska komisija to ne proglasi svojim težištem, ako parlament i vijeće neće biti spremni dati svoj doprinos, onda ćemo svi skupa biti gubitnici. Mogu vam zajamčiti da ćemo možda biti pobjednici ako zajedno surađujemo. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodin Oettinger. Riječ ima zastupnik Andreja Švab iz odbora IMKO. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospodine kandidata zapovjednika, nakon dva i pol sata razgovarali smo o mnogim detaljnim pitanjima, ali imamo jedno središnje pitanje koje je sastavni dio vaših portfelja za idućih pet godina, to je povezanost u mrežama između pojedinih industrija, rekli sada ćete biti odgovorni za to kakav će, kako će, kakav će biti rezultat toga. Vijeće se treba složiti s time. Na primjer, imamo pitanje ovih konektora između Italije i Španije. Tu vidimo da se stvari razvijaju mnogo sporije nego u onim godinama kada smo zapravo započeli s radom na digitalnom tržištu. Dakle, moje konkretno je što ćemo napraviti. Što vi mislite napraviti o jednom eh, europskom regulatornom tijelu o tome kako mislite povezati 28 država članica u jednu cjelinu koja će biti veća od samog zbroja pojedinih dijelova. Dakle, to me zanima taj rad za budućnost. Gospodine Švab, najbolji argumenti su zapravo analize parlamenta i vijeća vezanih uz tome koliko ćemo uštediti ako europeiziramo te mjere. Dakle, što bi bilo kada ne bismo imali digitalnu agendu na europskoj razini? Fragmentirano tržište bi bilo puno skuplje i bilo bi puno loši poticaj za industriju. Posljedice na bruto domaći proizvod, na ulaganja. Tu jasno vidimo po našoj analizi da će europeizacija biti bolja mjera i da će imati manji trošak. To bi zapravo porezni obveznici koji su građani unutar država članica, a i same države članice moći uvjeriti. Kao drugo, ja sam rekao da želim, neovisno o našem programu, zamoliti vijeće da se sastanu sa mnom i da porazgovaraju o tome jesu li članovi vijeća spremni sudjelovati u digitalizaciji europskog gospodarstva ili ne. Imao sam sreću da sam četiri puta prat, mogu pratiti sastanke vijeća veznih uz e, digitalna pitanja. Evo sada u listopadu je sljedeći e, sastanak i ja mislim da bi gospodin Tusk trebao pozvati Europsko vijeće da se pobine za digitalni program i dakle da čelnici država i vlada pruže nama podršku onu podršku koja nam je potrebna u okviru pregovora i u okviru trijaloga. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Mirjam Dali. Komisariju, ta Taskandli. Hvala vam. Gospodine povjereniče, vidjeli smo ove zadnje slučajeve skandala vezanih u zaštitu privatnosti, da se moramo što prije pozabaviti e, činjenicom da izađemo u susret našim građanima koji iskazuju svoju zabrinutost. To se tiče sektora e-trgovine, moramo vratiti, povratiti povjerenje naših građana, moramo ih informirati koji su, koja su njihova prava, mm, kako ih oni mogu provoditi, a ne samo se ograničavati na to da im još više otežavaju situaciju. Moramo se pozabaviti ovom situacijom kako možete, što biste poručili na građanima koji vide IT sektor kao svojevrsnu prijetnju? Kako možemo odgovoriti na zabrinutost naših građana vezano u zaštitu osobnih podataka te im poručiti koji su društveni, socijalni aspekti, zdravstveni, koji mogu proizaći iz korištenja ovih tehnologija. Izvolite, gospodine Oettinger. Es gibt in der Tat eine Vielzahl von Lebensbereichen, in denen... Postoji doista, niz područja u životu gdje će digitalizacija donijeti veliku korist. E, Sektor zdravstva je zasigurno jedan od prvi među njima koji ste spomenuli, na primjer kvaliteta života kod starijih sugrađana. To znači da najprije trebamo gledati na sve iz kuta gledišta građana, manje sa tehničke strane, manje sa industrijske strane. Trebali bismo se zapitati što će se promijeniti za građana na radnom mjestu, na njegovom e, mjestu boravka, u, domu za starije, na primjer, u provođenju slobodnog vremena, kada se radi o korištenju ovakvih e, usluga. Na primjer, smart metering – to su koristi u svakodnevnom životu koji trebaju stajati u prvom planu. Ja vidim tu neke prilike, ali vidim i neke opasnosti i neke rizike. Moramo informirati građane o njegovim prilikama, ali ne smijemo biti, trebali bismo biti pametni i spomenuti i opasnosti. Neke opasnosti i rizike možemo isključiti, ali ne uvijek sve. Na primjer, evo, možda to nije potpunosti ozbiljno, ali u proteklo vrijeme čujem kako se poznate osobe tuže na objavljivanje golih slika, a sami su ih slimili. Dakle, oni su sami slimili te slike, stavili ih na internet i oni ne mogu od nas očekivati da ćemo ih zaštititi. Dakle, možemo sačuvati osobe od gluposti samo ograničeno. I stoga ih treba informirati, treba ih možda pozvati na suzdržanost, ali treba isto tako prikazati da će te stvari donijeti značajan napredak u svakom životu naših građana. Hvala vam. Dajem riječ kolegi Pascal Arimo iz opora IMKO. Hvala vam gospođo predsjednice, gospodine Pavljeniče Oettinger. Upravo ste rekli nešto važno i nešto točno rekli ste da je jedan od ključnih elemenata digitalnog jedinstvenog tržišta povjerenje građana u IT sektor. Uredba 910 iz 2014. godine služi upravo ojačanju povjerenja u elektronske transakcije. Stoga povezano moja tri pitanja. Na koji način smatrate da će se moći poboljšati i potaknuti javne uprave u pojedinim državnim članicama da izrade odgovarajuće odgovarajuće usluge, odgovarajuće sisteme e, kako bi osigurali široku, široku, široko korištenje ovih elektroničkih transakcija. Zatim, kako mislite omogućiti građanima i tvrtkama da u potpunosti na elektronički način interagira sa Europskom komisijom, na primjer kada, se, kada sudjeluju u natječajima ili kada traže na primjer zajmove i kako mislite uvjeriti mala i srednja poduzeća da se pravovremeno da pravovremeno počnu sa ulaganjima u takve informatičke sustave. Hvala gospodine Ettinger. Imamo vrlo sposobnu glavnu upravu za naše unutarnje digitalne usluge. Naša ambicija bi trebala biti da ako želimo stvariti europeizaciju digitalne politike, da onda moramo biti predvodnici, moramo biti uzori na tom polju. Za nekih šest mjeseci bih vam rado dao izvješće o tome u nadležnom odboru koliko smo daleko tu dop, doprili, koliko se kod nas to odvija, kako se odvija zaštita podataka, razmjena komunikacije između Brisela i Luksemburga, e, smanjenje troškova vezano uz prijevoz, uz dostavu i mnogo, mnogo toga više. Mi ćemo vršiti savjetodavnu ulogu za tijela, vlasti u državama članicama i općinama, dakle Smart Cities i e, platforma gradonačelnika, tu treba isto tako sudjelovati. I kada se radi o tome može li država članica elektronički podnijeti neki zahtjev pri Europskoj komisiji, to, o tome treba raspraviti jer postoje argumenti za, ali argumenti protiv tog rješenja. Mislim da moramo vrlo ciljano gledati, vrlo umjereno isto tako i provjeriti gdje bi za nas, pa i za države članice i za općine to dovelo do olakšanja, a gdje bi elektronika nasuprot promijenila situaciju, ali donijela s tim povezano i neke nedostatke. Dakle, naša unutarnja obrada podataka bi trebala biti sam uzor za i governance za sve službe u državama članicama. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Dietmar Köster iz odbora Juri. Meine Frage, sehr Oettinger, bezieht sich auf das Thema... Moje pitanje, gospodine Oettinger, se tiče teme autorskih prava. Tu ste već najavili da će to biti jedna od središnjih tema vašeg budućeg rada u svojstvu mogućeg povjerenika. S tim u vezi moje pitanje. Kako mislite ostvariti ravnotežu između onoga što možemo prepustiti tržištu i onoga gdje nam je potrebno više regulativa kako bismo ju na kreativnom području stvarili radna mjesta i ostvarili gospodarski rast. Koliko važnost pridodajete autorskom pravo kako bi se ostvarila temeljna prava iz povelja o temeljnim pravima Europske unije, na primjer pravo na zaštitu osobnih podataka, a kako bi se istodobno potaknuli kulturna raznolikost. I na posljedku kako mislite osigurati da će se štititi intelektualno vlasništvo i da će vlasnici tog prava moći koristiti pravne instrumente kako bi dobili zadovoljštinu ukoliko je tako nešto potrebno. Gospod Nettinger, Kod autorskog prava imamo dva temeljna prava. Kao prvo, pravo na slobodu informacija, na dostupnost informacija i usluga svakojakih vrsta, to je usluga vezana s građane, a zatim imamo i pravo na autorsko pravo, dakle da onaj koji utjelovljuje neku ideju, koji je izradio neko kulturno dobro, ne ostane bez ikakvih prava. To je bilo napeto pitanje teže, to pitanje je uvek već postojalo, a digitalni svijet je tu dodao još jednu posebnu dimenziju. Tu se radi o tome da idemo jednim srednjim putem i isto tako se radi o visini koliko će koštati taj pristup informacijama. Tako da kako bi socijalno gledano svatko mogao imati pristup tome. A osim toga i u ovom portfelju, na mnogim područjima, imam već sada jedan jasan cilj. Što se tiče autorskih prava, tu želim se snažno upustiti u to, zato što znam koliko su raznoliki ciljevi s tim u vezi izazovi i stoga je to i dio mog odgovora. Dakle, ja vam mogu reći da sada, ali zatim bih rado imao dvije godine vremena kako bi prijedlog bio unutežan i kako bi svi dionici bili s njim zadovoljni jer vaša pitanja su i sama bila vrlo heterogena. Vaša dva pitanja su ujedinila te, te dvije strane sa kutom od 180. Hvala vam. Dajem riječ zastupnici Holmajer iz odbora Libe. Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Budući da smo sada upravo po tom kutu od 180 stupnjeva bih ja htjela tu isto napraviti pri pitanju zaštite osobnih podataka i kaznenog progona, jer zaštita osobnih podataka kod kaznenog progona vrlo često, o tome se raspravlja, igra važnu ulogu. Ako, na primjer, službe za kazneni progon danas imaju podatke od 180 ukradenih e, bankovnih kartica, onda ne mogu samo tako vratiti te kartice odgovarajućim institucijama kako bi te institucije, bankovne financijske institucije odmah spriječile da se koriste, već prvo trebaju e, odobrenje od 180 klijenata kako mogu stupiti u kontakt sa financijskim institucijama. Dakle, biste li tu u smislu zaštite osobnih podataka građana možda našli neku iznimku i ako da kako. I isto tako kako bi se mogle mjere protiv onog, onih koji imaju monopol eh, koristiti brže i učinkovitije, na primjer vezno u slučaj Google-a. Hvala vam, Ovaj postupak vezan uz Google je vrlo složen, traje već četiri godine i zauzima vrlo mnogo vremena. No mislim da ako to dovede do učinkovitog odgovora, onda će li Google posustati i u velikoj mjeri će biti spreman na kompromise. Više nego samo, samog veljače. Ili će to doć, dovesti do kazanih slučajeva. Naprimjer, imali smo slučaj Microsoft koji će zatim e, financijski gledano djelovati na te, na te subjekte. Ovaj slučaj voznimi koji ste spomenuli. Dakle, prije nego neki, neka treća strana može koristiti te podatke, mora stupiti u kontakt sa klijentom, ali novac je, e, vrijeme je novac. Dakle, interes bi trebao biti, glavni interes bi trebao biti kod onog koje kome je ukradena kartica taj da se što prije može krenuti u kaznene mjere. To znači da bi nadležno kazneno tijelo trebalo odmah moći stupiti u kontakt sa financijskom institucijom kako bi se odmah spriječio pristup e, bankovnom računu tog klijenata. Dakle, mislim da je tu taj financijski interes važniji od e, prava na privatnost ili prava na zaštitu podataka. Hvala vam. I e, sada dajem riječ zastupniku Gramatikakisu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι Mislim da ćete, povjereniče, priznati da imaju mnogo mladih i talentiranih ljudi diljem Europe. I vjerujem da ti mladi mogu stvoriti centre inovacija i nove radne, nove radna mjesta i to u velikom broju. Međutim, oni sada osjećaju pritisak da napuste Europu i odu u neke druge krajeve. Moje pitanje se tiče upravo ovoga. Kako možemo hrabriti startupove i digitalno gospodarstvo u skladu s ovim što sam sada istaknuo? i kako ćemo poboljšati digitalne vještine mladih. Gospodin Oettinger, izvolite. Ovo drugo je pitanje školskog obrazovanja. Postoji djeca koje iz svojih domova imaju veliko znanje o digitalnim medijima i koji su u kućnom odgoju preko majke, oca ili nekog starijeg brata dobili to odrastanje u digitalnom smislu. A postoje druga djeca koja imaju tu sreću da ne žive u inovativnom obiteljskom okruženju i tu je škola bitna gdje će djeca od što ranije dobi dobiti to obrazovanje. Kao drugo, ono što je dobro u osnovanim poduzećima, start-upsima u digitalnom svijetu je da se oni ne ograničavaju na dvije, tri države članice. Kada gledamo poticanje automobilske industrije, na primjer, eh, kada se o tome radi, onda tu imamo što se tiče rasta, stvaranja radnih mjesta, dodatnih vrijednosti, situaciju da ništa ne pristiže u nekim državama članicama. Proizvode da nakon nekoliko godina, ali ne ta dodatna vrijednost u smislu proizvodnje, opskrbe sa elementima, to je ograničeno samo na nekoliko država članica. Ostale države članice su tu izvan toga, a startups, novoosnovana poduzeća, su moguća u svakoj državi članici. I stoga tu imamo mogućnost da ostvarimo gospodarski rast i nova radna mjesta u svakoj državi članici, u najmanjim državama članicama, pa i u najvećima i u onima koji su na samom rubu Europske unije. I zbog toga nam je potrebna dobra strategija kako možemo mlade ljude uputiti ka, ka toj samostalnosti u digitalnom sektoru sa spremnošću da, na primjer, sufinanciramo i pokrenemo male projekte sa mogućnošću da podržamo rizični kapital, e, da strukturne banke budu tu jamci. A na posljedku isto tako što možemo stvoriti europsku mrežu novoosnovanih poduzeća. Ja se mogu zamisliti tu jedan okrugli stol eh, gdje bi novoslavna poduzeća iz svih država članica Europske unije prisustvovala kako bi se umrežili, kako bi izvršili razmenu iskustava i kako bi tako isto dopustili i pristup eh, drugim državama članicama na tom području. Hvala vam. I naš posljednji govornik večeras, to je gospodin Pavel Sloboda, predsjednik odbora Juri. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, ja bih se... Hvala lijepa, gospođo predsjednice, gospodine poveniče. Želim pripitati sljedeće. Vi, ste, vi ćete biti odgovorni za cijelo područje autorskih prava. Priopćenje komisije upućeno Europskom parlamentu i Europskom vijeću o autorskom pravu sam eh, pročitao tu se velika važnost polaže u to da se spriječi komercijalna kriva uporaba autorskog prava. Tu se ne govori o komercijalnoj zlouporabi. Znači li to da ste za takvu vrstu zlouporabe li zeleno svjetlo ili ne? Imate li neku posebnu strategiju kada se radi o borbi nekomercijalne zlouporabe autorskih prava? Ovdje smo se večeras eh, nalazili nekom području ravnoteže između autorskog prava s jedne strane i ću pristupa građanu kulturnim, kulturnom dobru svakakve vrste. A vi govorite o jednoj trećoj domeni. Tu je odgovor jasan. Da, treba omogućiti autorsko pravo, pravo na uživanje, ali isto tako treba socijalno gledano omogućiti pristup e, svima, no naravno ne smije doći do krađe autorskih prava i do toga da se komercijalno ta dobra iskoriste umjesto samog vlasnika autorskog prava. Dakle, zlouporaba autorskog prava pomoću trećih i komercijalizacija tih, eh, tih prava, to je nešto što želimo spriječiti. To ide i na ruku građanu koji žele što jeftinije Koristite te usluge. Tu dakle nema nikakvu težu. Jasno je, treba naći mjere kako se može spriječiti krađu, zlouporabu autorskih prava i to od strane trećih stranaka koji nipošto nemaju pravo na to i kako to spriječiti. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Evo mislim da smo se dobro pridržavali zadanog vremena. Želim e, iskreno zahvaliti svima koji su uzeli riječ. Imali smo 45 pitanja i zahvaljujući kolegi Bužeku Mogli smo to ograničiti na predviđeno vrijeme. Čini mi se da su pitanja bila vrlo složena, vrlo bitna i da su postakla također i zanimljivu raspravu. Želim zahvaliti također i gospodinu Oettingeru na njegovim odgovorima za koje se nadam da su pojasnile, pojasnila neka od pitanja koja su bila upućena. I sada Molim gospodina Ettingera da iznese svoje zaključne razmatranje, e, zaključno razmatranje. Imamo pet minuta, kao što znate, prije kraja saslušanja. Izvolite, gospodine Ettinger. Meine Damen und Herren vielen Dank für die Dame gospodo zastupnici, hvala vam e, na ovoj pravednosti s kojom ste mi pristupili, hvala na ovim konkretnim oblicima, kako ste mi postavili pitanja i kako ste izgradili svoj pristup. Dojmila mi se kvaliteta s kojom se krećete ovim temama i isto tako intenzivnost s kojom zastupate vaše stavove i s kojima utječete na postupke koji su trenutno u tijeku unutar komisije ili vezno s buduće projekte, dakle kada govorite o tome što očekujete, moramo naći način kako možemo integrirati ta vrlo raznolika stajališta i stoga upućujem molbu dojci predsjedniku ovih odbora da nađu načina kako možemo omogućiti i drugim kolegama koji su za to zainteresirani, koji dolaze iz ovih drugih e, tri odbora, kako njih možemo uključiti pravovremeno u parlamentarni rad e, vezan uz e, prijedloge komisije. Osim toga mislim da sam uvjeren da će u idućih pet godina da ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti sustići razvoj, radi se samo o europeizaciji digitalne politike putem zakonodavstva, radi se isto tako i putem uspostavljanja standarda, putem usmjeravanja, putem regulacije, ali i deregulacije i nadam se da ćemo surađivati u, u smislu da ćete biti kritični, ali i pravedni sugovornici. Ja sam saznao mnogo o vašim stajalištima danas, ovu večer i pokušat ću učiniti sve kako bi ispunio vaše očekivanja. Hvala gospodine Oettinger i na ovom upućenom pozivu koji svakako prihvaćamo, a sada predajem riječ kolegi Buzeku. koji će nam iznijeti svoje zaključke prije završetka ovoga saslušanja. Izvolite. Hvala vam lijepa. Dozvolite mi da kao prvo zahvalim svim predstavnicima europskih državljana koji su ovamo došli i nevladinim organizacijama, medijima i svima vama koji su promatrali i pratili naše saslušanje putem naše web stranice Europskog parlamenta. Drago nam je što smo svi bili zajedno i također želim zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta na pitanjima. Većinu pitanja su postavili članovi odbora Kult i ITRE. Nismo u potpunosti spominjali u svim slučajevima odbor iz koje dolaze, ali uglavnom E, imali smo 30% pitanja iz ta dva odbora, dakle hvala svima na suradnji i kao prvo moram reći da želimo zahvaliti i vama gospodine Oettingeru, sadašnji potpredsjedniče komisije. Hvala vam na odgovorima i također Želimo vam mnogo uspjeha. Znamo da, ste bili uspješan e, povjerenik za energetiku, a i također da ste radili na europizaciji energetike koji je bio najveći zadatak pred vama prije pet godina. U ste bili uspješni i želimo vam dakle potpuno isti uspjeh e, i u ovom sadašnjem portfelju za digitalno tržište i za društvene mreže, digitalno gospodarstvo i za sve što se zapravo tiče naših komunikacija. Govorim u ime svih odbora, dakle želim vam sav mogući uspjeh u narednih pet godina. Imam e, dobru vijest e, za kolege iz odbora. Sljedeće saslušenje će se održati sutra u 9 sati. Mislim da je to vama korisna informacija, a mi ćemo se naći dosta rano ujutro sa gospodinom Mojzasom koji je odgovoran za istraživanje znanosti i inovacije. I hvala vam još jednom i želim još jednom zahvaliti mojoj supredsjedateljici na izvrsnoj suradnji. Zahvaljujući vašoj suradnji uspješno smo odradili ovo složeno saslušanje, no uspješno. Evo samo u zaključku ispričavam se. I želim zahvaliti gospodinu Buzeku na njegovim riječima, ali također želim zahvaliti gospodinu Oettingeru na njegovoj raspoloživosti. I želim zahvaliti svim kolegama. Bilo mi je drago čuti mnogo glasova u ovom saslušanju, gotovo 50 pitanja i također smo imali sudjelovanje i brojnih odbora, zahvaljujući čemu smo ukazali uravnoteženo na pitanja koja se odnose i na izgradnju digitalnog gospodarstva, ali i digitalnog društva. To je bila naša namjera i mislim da, time što smo u žarište postavili pitanja kulturnog pluralizma i također europskog e, stvaralaštva je bio velika, veliki uspjeh i to zaslužuje naše, naše zadovoljstvo. Ispričavam se, imam neke najave. Dakle, e, kao prvo želim reći da ćemo mi kao što je poznato pristupiti ocjenjivanju u zajedničkom sastavu među svim navedenim odborima i s time u vezi želim e, najaviti da će se održati sastanak koordinatora odbora ITRA i KULT sutra ujutro, utorak 30. rujna od 18 do 19 sati. Ispričavam se u sutra poslije podne od 18 do 19 sati u prosorija spg 1G3. E, želim zahvaliti također i prevoditeljima na napornom radu do ovog kasnog sata i nadam se da je ovo saslušanje bilo doista plodonosno i hvala svima na pozornosti i prisutnosti. Evo, i završili smo točno na vrijeme.